Dragi kolege, predlažem da nastavimo s radom. Mislim da određeni broj kolega će nam se e, pridružiti za par minuta i nema smisla da kasnimo pretjerano. Pa predlažem da krenemo. E, započet ćemo sa e, raspravom o akvu kulturom. 2018. godine parlament je usvojio izvješće Eh, prema sektoru akvakulture koji bi bio održiv i konkurentan. I naglašeno je da treba poticati razvoj, diversifikaciju i inovacije u tom sektoru. Hvala različitim gostima koji će eh, držati izlaganja. Hvala što ste se odazvali našem eh, pozivu. Pomoći ćete nam da vidimo kako je stanje u akvakulturi. U prvom dijelu ćemo se baviti analizom sadašnjeg stanja i to pogotovo ćemo se baviti proizvodnjom, a u drugom dijelu ćemo se pozabaviti pitanjima vezanima uz istraživanje i inovacije. Stoga predlažem e, da održimo dva, dvije panele rasprave, a nakon e, svakog e, panela ćemo dopustiti raspravu Evo, prva, prva gošća kojoj ćemo dati riječ je gospođa Dela Cruz. E, vi ste iz Akvazore, ali tako? I vi ćete nam objasniti e, gdje smo, e, gdje smo, kako je stanje s primjenom e, smjernica o akvakulturi Europske komisije. Hvala. Ako mi dopustite, govorit ću engleski, jer sam tako pripremila prezentaciju. Dakle, ja sam Martina ja sam zamjenica direktora u DJ Mare, u jedinici koja se plavi sektorom plave kulture, posebnim planiranjem i uglavnom ja sam koordinator za e, politike akvakulture u toj jedinici, DJ Mara, opće uprave. Kao prvo, hvala vam lijepo na mogućnosti da vam ovdje prezentiram ono što mi radimo i naše politike u akvakulturi, posebno što se tiče onog što trebamo napraviti prilikom revizije smjernica za održivu akvakulturu u Europskoj unici. Možda da počnem sa malo jednim općenitim objašnjenjem onog što mi radimo, jer su svi upoznati baš time. Da vas podsjetim da je naša politika e, za akvakulturu 2013 e, usvojena i to je bilo održivi razvoj e, akvakulture Evropske unije, to je bio naziv. I to je naravno cilj je bio da pojačamo opskrbu hranom, a s druge strane da smanjimo pritisak na divlje i slobodne ribe i da pomognemo razvoju priobalnih regija. E, mi smo onda ujedno stvorili i okvir za suradnju među zemljama članicama koje se žele taj isti cilj ostvariti i to okvir kojeg je dala Europska unija bazira se na zajedničkoj ambiciji čitavog sektora kao i nacionalnim strateškim planovima. Naime, zemlje članice imaju jasno da taj sektor svoje vlastite nacionalne planove koje su bile dužne donijeti do 2015. A ono o čemu ćemo mi danas govoriti, odnosno vam prezentirati, E, ono što je bilo 2013. u komunikaciji komisije, o, a to su bile e, smjernice za održivu akvakulturu u Europskoj uniji. Trenutno e, obnavljamo te smjernice, radimo dakle na njihovoj ažuriranju i reviziji, ali smo isto i pozvali zemlje članice da revidiraju svoje nacionalne E, strateške planove kako bi i njih ažurirala i bila više u skladu sa trenutnim razvojem u tom sektoru. Neke su naprednije, neke ni manje, ali oni pokušavaju isto tako revidirati, ažurirati svoje nacionalne planove. Tako. A sada zašto je naša strategija i danas još e, zapravo važnija nego što je prije bila? a to je sve veća potražnja hrane i visokokvalitetnih proteina. A zatim činjenica da akvakultura ima veliki potencijal da isporuči takvu hranu na način koji je nisko ugljičan, ima vrlo niske emisije štetnih stakleničkih plinova, posebno ugljika. To se pokazalo različitim znanstvenim studijima. Imamo dakle znanstvenog savjetodavnog mehanizma komisije koji je napravio studiju o hrani iz oceana i onda u kontekstu e, strategije za Europske komisije za hranu za 2021. i dalje za novo stoljeće. Nadalje, Europska unija i dalje ostaje ovisna o uvozima morske hrane, dakle riba i ostalog. Tu imate neke brojke. 30% eh, onog što mi potrošimo u Europskoj uniji dolazi iz naše europske eh, proizvodnje, a ukupno 9% ukupnog svega onog što ćete naći na evropskom tržištima potiče iz mora, dolazi iz akvakultura, dolazi iz naših europskih akvakultura. Dakle, moramo taj sektor dalje razvijati i to na održiv način. Treće, postoji još uvijek potencijal ne samo za rast, nego i za diversifikaciju naših akvakultura. Trenutno se svi, cijeli sektor koncentrirao na nekoliko zemalja članica i imamo tri četvrtine proizvodnje se e, odvija u pet zemalja članica i to recimo uglavnom na sedam vrsti riba koje čine 95% ukupno uzgojene ribe u akvakulturama. Dakle, tu postoji visoki potencijal za diversifikaciju i geografsku druge zemlje, a i vrste ribe i morskih organizama. Zatim, e, mogu se proizvesti još održiviji i još kvalitetni proizvodi. Mi ovdje govorimo o algama, o mekušcima, beskičmenjacima i tako dalje ali govorimo zatim i o proizvodnim metodama koje su vrlo bitne kod konačnog proizvoda i za samog potrošača. Još jedno što je važno podsjetiti je da e, postoje tu ekološke e, usluge koje se tu nude, recimo u posebnim akvakulturnim ribnjacima ili močvarnim e, područjima. A onda tu ima jako puno ekoloških, kažemo, usputnih koristi. Dakle, tu imamo jako veliki potencijal da akvakultura pomogne kod dekarbonizacije i kod očuvanja e, divljeg života, divljih organizama, ali i prirode generalno. Zatim može pridonijeti jako razvoju priobalnih, ali udaljenih područja, a to je recimo nešto što je danas i dalje vrlo bitno pogotovo u kontekstu tranzicije na održiviju ekonomiju, kao što su to pokazale studije europske studije koje su na tom području napravljene. Međutim, još uvijek postoje prepreke svim našim politikama koje smo identificirali, recimo administrativni tereti, zatim pristup različitim prostorima, a i novi izazovi kao što su klimatske promjene kojima se moramo pozabaviti. Prema tome, naša zajednička ambicija kamo taj sektor treba ići E, je i danas jako potrebna, odnosno potrebno je dignut razinu te zajedničke ambicije. A ovdje smo htjeli samo pokazati koji su ciljevi ove revizije strateških smjernica. Mi smo započeli, kao što sam već počela, sa potencijalom rasta. Diversifikacija, održivost i kompatibilnost. To su naši glavni ciljevi a to se mora odraditi na različite načine. Prvo, mi nismo počeli od nule, mi već godinama, koliko godina radimo na toj koordinaciji, ja sam na početku rekla, mi smo imali prvi jedan okvir i onda smo koordinirali sve što se događa u članicama i onda smo gledali šta postoji u nacionalnim strategijama što treba ažurirati. I imali smo puno projekata koje smo u vezi s tim pilot projekata počeli i financirali iz europskih izvora kako i zatim izradili čitav niz e, znanstvenih studija koje smo uklopili u naše preporuke. Nadalje, mi smo i politički kontekst je važan, jer jedan od prioriteta, ako ne apsolutni prioritet nove komisije je zeleni plan, a akvakultura tu ima vrlo visoku ulogu i kao što sam rekla imaju veliki potencijal je u akvakulturi jer nudi e, nisko e, ugljičnu metodu proizvodnje hrane, zatim pruža usluge za očuvanje okoliša i mi sad upravo radimo na toj strategiji, a pritom je ekološki aspekt ključne važnosti u svemu što želimo postići. A na kraju, mi želimo osigurati da različiti instrumenti kojima posjedujemo i koji su nam raspolaganju, a ima ih jako puno, koji su na raspolaganju, kojim se treba iskoristiti kako bi sektor postao kompetitivan na jedan optimalno održiv način. Naravno, to nije samo pitanje financiranja iz VFO-a, nego i budućeg e, obzora Europe, ali i zatim još puno, puno sredstava i iz privatnog sektora i tih kombinacija jer sam rekla tu treba koordinirati, ali onda i kroz međunarodne suradnje. Na kraju, da kažemo gdje smo mi sada u smislu napretka kod identificiranja i zapravo oblikovanja te nove strategije. Mi smo u komisiji o tome raspravljali i sa stručnjacima iz zemalja članica i sa svima dionicima u kontekstu i savjetodavnog, u kontekstu savjetodavnog vijeća za reviziju smjernica za akvakulturu. I od e, listopada prošle godine smo zapravo intenzivno radili sa stručnjacima iz država članica u formacijama vijeća, a sada smo prešli na jedan detaljni tehnički nivo i nastavili te rasprave. Put do održivog razvoja i konkurentnosti tog sektora nije nimalo jednostavan i zahtjeva naše aktivnosti na više fronti i zahtjeva puno dodatnih napora. Evo to vidite na ovom slajdu, ono što smo identificirali za budući smjernice kao vrlo bitnim. Postoje neke koje pa vidite gdje moramo učiniti puno više, a to su kao što smo rekli pristup raznim prostorima kao i administrativne prepreke i onda naravno oblažavanje klimatskih posljedica jer to su nam najveći izazovi današnjice. Ali da navedem još nekoliko važnih osobina, to je poboljšanje ekološke uspješnosti i tog čitavog sektora i to u okviru Europskog zelenog plana i kako bi se optimirali doprinosi zaštiti okoliša. Drugo, to su e, informacije za potrošače. Ono što industrija već radi, a i što, čime se mi bavimo, to je da tražimo e, niše na tržištu i da vidimo gdje smo i kako smo i da koristimo različite alatke kako bi ojačali tržišnu poziciju tih proizvoda i mislimo da će to biti um, još detaljnije obrađeno strategije strategiji koju trebamo do proljeća usvojiti. Zatim, u vezi lokalnih ekonomija. Kao što znate, jedan od e, glavnih prepreka za razvoj akvadukture je bila, recimo, strah svih dionika i svih lokalnih zajednica gdje bi se akvakultura trebala uspostaviti od mogućeg zagađenja ili mogućeg ograničenja njihovih turističkih ili drugih aktivnosti. I sad mi moramo njima pokazati koje su koristi iz akvakulture i kako mogu stvariti dodatne sinergije i kako neće narušiti niti ekologiju svog kraja, niti svoj turistički uspjeh. A mislim da ću tu sad završiti jer e, jedino još nešto o procesima. Mi ćemo kako dalje raditi. Mi ćemo nastaviti naš e, ciljane rasprave sa zemljama članicama, njihovim stručnjacima i svim dionicima. Zatim ćemo napraviti jednu e, anketu i studiju ono koje su glavni izazovi i nakon toga nadam se da ćemo izdavši preporuke doći do naše strategije. Mi stojimo naravno na raspolaganju uvijek odboru PEŠ e, za sve što vas može zanimati. Hvala. E, sa zadovoljstvom sam primijetio da ste spomenuli e, strategiju od polja do stola. Mislim da je važno da u ovom odboru također razgovaramo o poljoprivredi i o ribarstvu kao nečemu što je važan dio te strategije. Također bi bi bilo zanimljivo nam čuti i neke brojke, ali možda ćete se imati e, priliku to nam iznijeti tijekom rasprave. Sada predajem riječ različitim gostima. Prvi je gospodin Paolo Sera Lopez, gospodin Mihal Kratučvil i gospodin Luigi Marquezini. Prvi je gospodin Paolo Sera Lopez koji će nam govoriti o akvazoru, odnosno akvakulturi u perifernim udaljenim regijama. Izvolite. Dobar dan, ja sam Paolo Serre Lopez i dolazim iz Azorskog otočja. To je jedna od najudaljenijih regija i pripremili smo prezentaciju o onom čime se mi bavimo u, na Azorima najvažnija stvar za nas je da možemo a pokazat ću vam tijekom prezentacije kako to izgleda, da možemo dakle stvoriti jedan vrlo strateški bitan laboratorij koji nam može pokazati šta možemo postići sa investicijama usred oceana. Akvakultura je naš glavni projekt. Evo, tu smo. Well, Evo, mi smo počeli 2016. godine. Osnovali smo na Azorskom otočju jednu specifičnu tvrtku za akvakulturu koja se zove Akvazor. I onda smo morali definirati s čime se želimo baviti, koje vrste želimo uzgajati, na koji način i gdje. Od uvijek nam je cilj bio da radimo i da se bavimo akvakulturom daleko od obale negdje u otvorenom moru. I to onda smo odabrali e, koje smo s čime ćemo se baviti, e, ribu koju ćemo jest naravno i alge. Jer ribu, zato što u Europi mi spadamo vjerojatno među najveće jedače ribe, mi iz Portugala, koji smo to na Azorima i radili. Naša proizvodnja e, iz akvakulture, riba je vrlo bitna, ali od 1. travnja smo krenuli i sa algama. Jer vidite, od 1. E, travnja smo mi ove godine u Portugalu završili samo sa uvezenom ribom. Prema tome smo moramo kritno krenuti u našu proizvodnju. I sad morali smo se odlučiti za koje vrste. I odabrali smo dvije vrste, a to je gof ili Orhan koji će biti vjerojatno jedan od najomiljelijih u Južnoj Europi jer to je vrsta koja spada u onaj program diversifikacije Europske unije, vjerojatno jedna od najuspješnijih vrsta koje smo uzgojili u zadnjih pet godina. I uspjeli smo tisuć, planiramo tisuću tona proizvesti pet godina. Sedam projekata smo već realizirali Uglavnom su to vrlo inovativni projekti, znači mali su, nisu još veliki, ali smo htjeli iskušati našu lokaciju da vidimo kako to izgleda. Mi imamo vrlo, vrlo nemirno more na Azorima, ali vidite mi unatoč tome radimo offshore, daleko od obale. I sad gledajući sa gledajući sa kopna, onda se čovjeku čini da su tamo akvakulture negdje u nekakvim nekakvim e, zaštićenim lagunama i uvalama. Ali vi morate gledati kako to izgleda na otvorenom moru. Tamo ako želite biti sigurni, ne možete gledati na uvale i lagune jer toga nema na oceanu vani istureno, nego morate gledati na dubinu jer tamo što je dublja akvakultura to je onda sigurnije s obzirom na nemirno, nomirno ocean. I mi smo onda, kao što vidite ovdje, e, krenuli na dubinu. Također razvili smo različite vrsti kaveza za našu akvakulturu. Evo vidite ovdje kako izgleda ta vrsta kaveza. To je kavez za ta e, uzgoj na otvorenom moru koji može izdržati sve moguće e, oluje, ali se mora spustiti naravno duboko na dno mora. I mi smo uspjeli preživjeti već nekoliko teških, teških Eh, oluja tamo na zorima. Evo vidite taj eh, naš taj naš kavez, vidite koliko je velik, gore na vrhu vam stoji jedan čovjek, prema tome možete usporediti koliko ima recimo u promjeru 30 metara, a 25 metara je visok. A zatim vidite kako taj kavez izgleda ispod vode, ispod mora. Eh, otprilike 12 do 15 metara je duboka ovaj vrh naše kaveza kad ga stavimo na dno. Tako duboko idemo. Ne možemo ići dalje u dubinu, ali ovo je ono što mi zovemo offshore. A onak e, poduzeće koje proizvodi te kaveze, to je jedno američko poduzeće, radi za cijeli svijet i za nas je to bilo jako dobro onda da koristiti te kaveze jer je bio ujedno jedan eksperiment, a ujedno nam je pomogao da pomognemo zahvaljujući tome i svu opremu s kojom se služimo. Zatim smo napravili jedan mali laboratorij za algologiju, za istraživanje algi i da osim toga cilj mu je bio proizvesti sjeme za alge kako bi mogli proizvoditi alge u akvakulturi. Naravno, mi smo integrirali tu e, sve moderne metode i htjeli bi alge proizvoditi kao glavni, da tako kažemo, glavno sredstvo za sprečavanje potencijalne štete koju ribe donose okolišu i za njih će se alge pobrinuti, kao i za općenito smanjenje ugljika, ali vidjet ćete kakve imamo različite strukture oko kaveza. Ovo su neke sada fotografije sa kopna. Na ljevoj, na desnoj strani imate naše kablove i vidite kako izgledaju konkretno naše uzgoj samih alge koje tu već odrastaju. Onda se oni izvuku na kopno. Dakle, za sada imamo četiri različite lokacije na tri, ispred tri različita otoka Azorska gdje spuštamo te kablove u kontroliranom našem e, uzgajalištu alge ti otoci pred kojima smo ta tri komada, kao smo rekli, su specijalno odabrani da imamo različite uvjete. Vidite ovdje kako polažemo te kablove sa e, algama koje su se već u laboratoriju prihvatile iz sjemena i onda ih puštamo dolje na dno e, da bi se one dalje razvijale, a ujedno i pružile hranu i okružile naše kaveze s ribama. Dakle, mi sada ove godine razvijamo tri nova projekta. Jedan je projekt e, bez metana, met free. Većina vas je već čula da su krave danas jedan od najvećih problema za one su naime odgovorne za 25% proizvodnje metana. Međutim, krave na Azorima su kao novci. Ne možete živjeti bez njih. I naša najvažnija mljekarska industrija je stvarno mislim za nas najvažnija za preživljavanje, to je jasno jer smo predaleko od svega. I imamo otprilike isto toliko krava koliko i ljudi, a nas nema baš puno, tajde, tako puno na Azorima imamo nešto malo više populacije u svih, na svih devet Azorskih otoka, otprilike koliko i Brisel e, šire metropolitansko područje ima, a mi se porostiremo na više od tisuću četvornih kilometara područja. Prema tome mi moramo držati e, krave da bi preživjeli, ali onda smo morali naći održiv način kako te krave održati. Evo vidite ove divne životinje koje nas gledaju. Onda smo sljedeće pronašli – ako imaju jedan složen e, proces prerade hrane u svojim srevima i u svom preživanju i tako dalje, one proizvode toliku količinu metana. I onda smo otkrili da ako im u njihovu hranu dodajemo ove crvene alge, ovu vrstu alge, mi možemo smanjiti njihovu proizvodnju metana i to za i do 98%. To je jako učinkovito. Naravno, to je vrlo bitna stvar za okoliš, ali ne možemo ljude uvjeriti da to učine i sad plaćaju puno više za te dodatke hrane njihovim kravama ako nemaju onda i nekakav interes iz te proizvodnje, nekakav financijski interes. Tako da mi sad im provodimo jednu studiju na 100 krava gdje pokušavamo da vidjeti kako se proizvodi, e, kako, koliko se metana ne proizvede, a koliko ćemo dobiti više mlijeka i više mesa, a manje metana i gledamo kako bi mogli to riješiti uz što povoljniju prehranu. Naravno s dodacima naših alge. i sad to pokušavamo sad, e, vjerojatno će to biti na najmanjem Azorskim otoku Graciozi, bi željeli sad stvoriti jednu kompletnu zonu bez metana, da nema nikakvog metana. E, za sada je tamo imamo kompletno održivo što se tiče energetike, to smo uspjeli postići na tom otoku Graciozo, a onda ćemo taj otok kompletno pretvoriti u zonu bez metana isto. Ovo je naš zaštitni znak, kao što vidite, krava i piše dolje bez metana, met free. Nadamo se da ako uspijemo za dvije do tri godine, možemo početi sa dakle hranom, prehranom krava koja će smanjivati u njihovu proizvodnju metana. Evo da vam kažem samo za Azore. Mi trenutno proizvodimo do 5000 algi iz naše akvakulture. To nije jednostavno, ali to za nas na Azorima puno značija. Zatim, to se još razvija. Drugi projekt kojim se bavimo ima veze direktno sa zdravljem. Došli smo najme do zaključka da diljem Portugala postoji vrlo niska stopa jodina. Otprilike 40% ljudi na kopnu u Portugalu imaju manjak jodina u organizmu. I sad smo onda na Azorima došli čak do još gorih rezultata. 70% našeg stanovništva nema dovoljnu razinu jodina u organizmu. A jodin je jako bitan zato što on sprečava i grozne bolesti kao što je gušavost, ali je isto bitan i za djecu i trudne žene. On je naime vitalan za kognitivni razvoj beba i male djece, dakle u ranim fazama odrastanja ljudskog. I sad šta smo učinili? Pokušali smo naći rješenje kroz biotehnologiju i znamo da je najveći izvor jodina upravo u morskim travama, odnosno algama. Imamo jednu posebnu vrstu algi koja, se, koja je vrlo jednostavno da se koristi kao hrana ili dodatak hrani kravama, a nakon toga će e, kravlje mlijeko biti puno bogatije jodinom, jodom i potpuno prirodan način, bez ikakvih umjetnih dodataka. Za sada mi s tim radimo, ali za dvije do tri godine će biti spremno nastavljanje na tržište diljem europske unije. To je organski bio uzgojeni jod, bio dobiveni jod, od alge do kravljeg mlijeka, da tako kažemo, i to je jedan od projekata koji, na kojem radimo i kojeg ćemo mi potaknuti. Uz još jedan, jer ne vole svi mlijeko. Pa smo onda istu stvar napravili sa pilićima i kokošima i davali smo im hranu na isti način obogačenu ovim našim algama i dobili smo jaja koja su krcata jodom i vjerojatno će biti u stanju popraviti nedostatak e, jodina kod mnogih ljudi. Evo, ovo što radimo na Azorima je bilo nužno da krenemo, zato što smo mi imali do sada jednu ribarsku e, kompletnu industriju lokalnu na Azorima koja je propadala. Vidjet ćete kasnije kako je naša luka izgledala. Naša luka je imala e, prije 40 prije 15 godina 40 brodova, sad imamo 15. Drugim riječima, ribarstvo nestaje na zorima jer su ulovi sve manje i manje. I onda smo htjeli našem stanovništvu omogućiti da se bavi akvakulturom. Vidite, mi već sada zapošljavamo više od 20 ljudi iz lokalne zajednice. I imamo partnerstvo sa lokalnim e, zajednicama i lokalnim kooperativima i na svim otocima imamo dakle e, te kooperative koje s nama surađuju i e, kao naši dobavljači da tako kažemo. Bilo je jako teško promijeniti način mišljenja i iz tradicionalnog ribarstva ih prebaciti na akvakulture. Morali smo ih educirati, trenirati, morali smo ih podržati i pružiti im svekoliku pomoć da promijene ne samo način razmišljanja nego i svoj život, ali su oni s tim uspjeli. Možete to do zaključka, samo molim vas mali video, mali, mali video da vam pokažem. Dvije minute, ne više. This Evo, to smo mi. Ovo je, kao što vidite, naše mrijestilište o kojem smo govorili, iz koje krećemo sa uzgojem gofova ili orhana. Nakon mjesec i pol mi mlač, dakle, u orhana od 30 do 40 grama prebacujemo u kaveze. Ovdje vidite kako izgleda transport mladih riba nakon mrijestilišta. To je težak transport jer moraju ići oko 100 km kamionima, a onda brodovima dok dođu do svojih kaveza koji su offshore, dakle daleko i od obale i u oceanu. Ali onda vidite, tu iz e, njihovog rezervoara ih trpamo u u, u kaveze vidjet ćete onu dugu cijev koja ih iz njih rezervoara vodi u, kaveze. E, mi smo e, krenuli u lipnju sa ovom generacijom, znači od ožika ćemo sam mlađi, da, ali smo ćemo krenuti sa ribarstvom i, i, i moćemo ih početi e, loviti, dakle, i za tri mjeseca. A ovdje vidite kako s, nov, zahvaljujući novom tehnologijom hranimo ribe ispod e, mora dolje u kavezima. Ne moramo ništa obacivati, imamo novu tehnologiju i samo spuštamo tu hranu i to su sad već odrasle ribe. Ovo je video koji je napravljen prije nekoliko dana. Vidite, imamo kompletno odrasle ribe koje su spremne za tržište. I sad ih već kažem, u, u ožujku, u ožujku ih počinjemo vaditi iz kaveza i e, um, isporučivati na tržište. I to je ta tehnologija za koju mislimo da se treba koristiti sve ćemo što god možemo odnijeti na dno mora, čak i energiju. Jer trenutno kavez ovisi o kompresoru koji je na brodu. Ali mi sad imamo i neka revolucionarna, da kaže, kažemo pomake glede ove energetike izvora struje i energije koja može onda funkcionirati i na dnu mora. I mislim da ćemo biti kompletno autarkični, sami sebi dovoljni, potpuno ekološki e, prilagodljivi i prihvatljivi i da ćemo tu napraviti čistu revoluciju jer ćemo moći na dnu mora imati kompresore i mogućnost da dođemo do struje. Evo vidite, a ovako izgledaju ribe kad se spreme za tržište. Hvala vam na pozornosti, a ovo je bila još jedna fotografija iz nedavnog posjeta koji je bio vaš nama. Hvala na prezentaciji. Vidimo da možemo isto tako koristiti akvakulturu za proizvodnju i e, goveda i jaja i mlijeka i tako dalje. U svakom slučaju jako zanimljiva prezentacija. Sada ću predati riječ gospodinu Mihalu Kratošvilu, direktoru udruge uzgajivača u akvakulturi Češke republike. Izvolite. You need this? Yeah, sure. Voilà, if we want to have time for question, please respect the 12. Uh, e, molim vas, imate 12 minuta. Želimo ost mora ostati vremena za pitanja. Molim vas 15 minuta. 15, ali ni minute više. Uh, hvala. Čestitke na izboru predsjednik, predsjedniku odbora, znam da se to dogodilo danas. Ja ću govoriti o e, uzgoju u riblja, ribnjacima u Češkoj, ali ova problematika ne odnosi se samo na našu zemlju, već i na druge države članice, poput Poljske, Njemačke, Rumunjske, Hrvatske i Francuske, među ostalima, e, koji imaju značajnu proizvodnju u ribnjacima. O čemu se zapravo radi? E, ribnjaci su objekti koje gradi čovjek, plitki su i povijesno su to e, bila vodena e, tijela. Njih su osnovali, odnosno izgradili svećenici, redovnici u 10. 11. stoljeću. Njih je potrebno prazniti zbog um, ulova ribe. Akvakultura je važna za Češku, pogotovo e, u ribnjacima, zato što proizvodimo 20 do 21 tisuću tona ribe godišnje, a 96% proizvodnje vrši se u ribnjacima. Dio proizvodnje vrši se u posebnim e, sustavima E, kao što su e, IMTA i RAS. Ne radi se samo o proizvodnji hrane, već isto tako i za proizvodnju, za proizvodnju proizvoda za udičarenje. Pogotovo se koriste za e, lov putem udice e, šarana na koji otpada 86% ulova. Isto tako postoje i neproduktivni ribnjaci koji pružaju različite okolišne e, usluge. Ukratko, ribnjaci čuvaju vodu omogućuju zadržavanje vode tijekom poplava, pomažu u čišćenju vode koja prolazi kroz ribnjake, te pomažu u otklanjanju nutrijenata i mikroonečišćivača. Isto tako imaju važne ekološke funkcije. Oni predstavljaju sklonište za vodene ptice i e, vodozemce, insekte, vodene biljke i druge oblike živote. Također su dio socioekonomskog razvoja ruralnih područja. Omogućuju zapošljavanje obiteljskih ljudi koji tamo žive te isto tako omogućuju razvoj turizma. Kao što sam ranije rekao, dominantne riblje vrste u ribnjacima su zapravo to je e, obični e, šaran E, veličina ribe koja se može staviti na tržište između kila i pol i tri e, kilograma. To su trogodišnje do četverogodišnje ribe. Isto tako kada želimo povećati proizvodnju, trebamo im davati umjetnu hranu poput žitarica ili gnojiva. Većina ribe proda se uoči Božića, budući e, da se koristi uglavnom za, kao božićni objed e, u juhi ili s krumpirima e, kao steak. Kad je riječ o akvakulturi, Kaže se da je akvakultura vjerojatno najbrže rastući sektor za proizvodnju hrane, te na njega otpada 50% e, svjetske ribe koja se koristi za hranu. To je definicija, to je mišljenje FAO-a. E, proizvodnja raste već desetljećima, dok proizvodnja na temelju ulova stagnira. Evo, možete vidjeti e, u donjem dijelu, ovo što je označeno crvenom bojom, pogotovo e, ciprinide i tako dakle, ali o tome ću govoriti kasnije. Znači, uzgoj raste od 80. i 90. godina. Šaran se proizvodi globalno i potpada pod e, tri najzastupljenije vrste u e, svijetu sa 4,5 milijuna tona godišnje i proizvodnja mu e, uredno raste već desetljećima u svijetu. Za razliku od stanja u zemljama državama članicama gdje šaran se uzgaja u ribnjacima, i e, proizvodnja pastrve e, isto tako stagnira, ali ovdje možete vidjeti usporedbu različitih država e, članica i možete vidjeti gdje raste proizvodnja. Uglavnom se radi o marikulturi. Nekoliko riječi o glavnim faktorima koji utječu na stagniranje uzgoja u ribnjacima. Jedan od razloga je zaštita okoliša. Prema češkom zakonodavstvu ribnjak je značajni krajobrazni element. Što znači, za sve što želite učiniti e, sa ribnjakom treba vam dopuštenje. Zatim tu su i lokacije Natura 2000 gdje su zaštićeni i staništa i vrste. Zatim je, su tu i druga ograničenja kao niska razina e, stokova, zabrana hranjenja i korištenja gnoj, e, stajskog gnoja, a zatim su tu i neizravne restrikcije poput e, upravljanja vodom, održavanja vegetacije, sve to dovosti do gubitka proizvodnje i dohotka. I to nas dovodi do problema s kojim se suočavaju e, sa proizvođači. A to je europski kormoran, odnosno vranac. Tako je to već od 80. godina i danas dva milijuna ptica pojedu tisuću tona e, ribe dnevno, pa to pomnožite sa 365 e, dana u godini. I vidjet ćete da se radi o broju koji je veći od ukupne godišnje proizvodnje u Europi. To je vezano s definicijom invazivnih vrsta. i to je vezano s e, e, bioraznolikošću. U svakom slučaju zaštićena je i dalje kao divlja ptica. Puno se o tome razgovara već. Postoji rezolucija iz 2008. godine, ali od tada se zapravo ništa nije stvarno dogodilo. Htio bih istaknuti da postoji i e, rezolucija europskih E, proizvođača okakulturi od prošle godine gdje se traži da se kormoran da mu se promijeni status i da se počne smatrati pticama koje, čiji je lov dopušten. Može se dobiti e, derogacija za e, pucanje i plašenje, ali administrativno gledajuće jako je važno dobiti tu derogaciju i već dugo nije došlo do promjene u njihovu broju jedno od najboljih rješenja je da se to rješava na nacionalnim e, lokacijama. E, ima 10 do 20 tisuća tih ptica, selica koje dakle, sele zimi. E, izravni gubici su 1500 do 2000 tona godišnje, odnosno 3 do 5 milijuna eura godišnje. Teško izračunati neizravne gubitke. Imate ribu s ozljedama, sekundarne infekcije, zaraze, sve su to razlozi za neizravne gubitke koje je teško izračunati. Još jedna problematična životinja je europska vidra. Ona je također eh, zaštićena sukladno direktivi o staništima. Za sada nije moguće dobiti nikakvo izuzeće u Češkoj iako je došlo do značajnog porasta u populaciji vidri. Također e, je ona uzrok izravnih gubitaka u iznosu otprilike 1500 tona godišnje, što je više od 3 milijuna eura godišnje u Češkoj. Moguće je dobiti parcijalnu naknadu za štete, ali to je samo jedan dio izravne štete, ali e, tu je isto e, tako E, bitno spomenuti da postoji gubitak e, e, genetskog materijala. Treba reći da postoji problem sa sedimentima koji su rezultat erozije tla i to, te gubitke nemoguće e, pokriti iz e, dobiti od proizvodnje e, ribe. Treba vam 50 do 70 tisuća eura za hektar ribnjaka. Ako imate 40 cm debeo sloj blata. Zatim je tu i izvor e, blatnog materijala, zatim prenosi se sediment i rezultat je ribnjak e, pun sedimenta. I na kraju bih htio spomenuti e, novi fenomen koji se pojavljuje svake godine, a to su klimatske promjene i suše. Situacija je još gora ako znate da nema ikakvog komercijalnog osiguranja u državama članicama vezanima uz naknadu u slučaju suše. Koliko znam, jedino Njemačka to ima, ali to je sasvim sigurno jako skupo osiguranje. Zatim postoji državna, postoje državne potpore koje postoje, koliko znam, samo u Poljskoj i e, Belgiji za pogođene uzgajivače, što je otprilike 30 tisuća eura tri, za tri naredne godine, što nije dovoljno da se pokriju troškovi e, suše. Kratkoročno rješenje je da Europska komisija pripremi nove smjernice za državne potpore za sektor akvakulture i ribarstva, ali mislimo da u te nove smjernice treba uvrstiti i sušu. i to će biti pripremljeno nakon e, uspostave novog Europskog e, fonda za pomorstvo i ribarstvo. Kao što sam rekao, akvakultura, odnosno uzgoj u ribnjacima u Europi stagnira e, već desetljećima. Tu se ne radi samo o proizvodnji ribe, već su su i neki drugi nus pojave koje, tog uzgoja koje su pozitivne za cijelo društvo. Podupire se socioekonomski razvoj ruralnih područja. E, isto tako taj uzgoj e, ispunjava okolišne e, uvjete. Postoje načini da se poboljša održivost uzgoja u ribnjacima i moj kolega iz Mađarske će više govoriti o potencijalu za rast. Međutim, e, postoje predatori, zatim tu je pitanje zaštite prirode, e, restrikcije vezane uz to, administrativne prepreke. E, sve to sprečava visoku profitabilnost uzgoja u ribnjacima i države članice i Europska unija moraju vidjeti žele li podržati uzgoj u ribnjacima ili žele da ribnjaci budu e, muzej na otvorenom gdje se tako riba može e, e, hraniti i gledati umjesto da se proizvodi za hranu. Hvala vam na pozornosti. Hvala, gospodine Kratočvil. Lijepo ste nam objasnili e, svoju temu. Odmah ću predati riječ sljedećem govorniku, a to je gospodin Markezini, predsjedniku ko, zadruge Pescatori del Polezine, e, koji je aktivan u e, uzgoju Mongoli. Monsieur e, Dobar dan, ja se zovem Luigi Markezini i dolazem e, e, iz konzorcija udruge proizvođača iz ušća rijeke Po. I evo, pročitat vam svoje izlaganje. Naslov mog izlaganja je okolišna održivnost i od, e, e, ekonomski razvoj. U Italiji imamo više od 800 postrojenja koji proizvode 150 tisuća... Oprostite, morate govoriti ipak malo sporije. I to u vrijednosti od oko 370 milijuna eura. I ta proizvodnja predstavlja e, gotovo 40% posto mm, talijanske akvakulture. Talijanska proizvodnja uključuje oko 30 vrsti riba, rakova i mekušaca, ali više od 95% proizvoda se može okupiti u četiri vrste. To su dakle kućice, e, pastrva, orada, mediteranska dagnja i brancin. Italija je na prvom mjestu Europske unije kad govorimo o uzgoju školjkaša i zapravo Italija je glavni proizvođač e, kokoši E, pardon, kućica sa 95.000 e, tona, a Venus galina ili kokoš se uglavnom ubire. Osim, e, unatoč ovakvim statističkim podacima, valja istaknuti da talijanska akvakultura predstavlja nevjerojatno nasljeđe znanja, iskustava, izvrsnosti i kultura. Brojna svjedočanstva iz povijesti, stari tekstovi, mozaici, knjige koje potječu još iz, od Etrušćana i od Rimljana, nam daju jasnu sliku koliko se, koliko se dugo vremena proizvodi u, uh, u našim područjima. Talijanska poljoprivreda se znatno diversificirala zahvaljujući uh, velikoj okolišnoj razlikosti koja karakterizira naš teritorij. Odabir um, mjesta je uvijek bilo ono što je bilo najbitnije za uspjeh naše akvakulture a to je često popraćeno dobrim načinima upravljanja te e, vrlo jasnom definicijom odredišta proizvoda. Talijanska akvakultura je rezultat snažne interakcije između potencijala koje nudi naš okoliš i sposobnosti prerade i to sposobnosti naših lokalnih zajednica. A u današnje moderno vrijeme su se uključile i tvrtke. Kako bismo mogli zaboraviti, e, a pritom neću spomenuti sve, e, sve naše primjere izvrsnosti od proizvodnje na Sardini do aktivnosti akvakulture u lagunama Or do uzgoja mekušaca, posebice u mm, pješčanim dijelovima sjevernog Jadrana, u Venetu, Emili Romanji te Friuli, Veneciju, Đulija. A ne zaboravimo niti uzgališta na Siciliji. Dakle, upravljanje ribolovom naših obalnih laguna, to je nešto čime se naša zemlja doista može pohvaliti. E, ta je tradicija doista stara. E, recimo ušće rijeke Po je jedno od malobrojnih mjesta na svijetu koji je već zaštićeno još 1971. godine. E, Italija je to usvojila odlukom predsjednika broj 448 iz 1976. To je ušće jedno područje koje ima neizmjernu važnost i u regiji Veneto e, cijela, cijelo područje rijeke cijelo ušće rijeke Po je zapravo zaštićeno. Još od 1997. naše e, lagune su zaštićene kao regionalni park, a od 2015. E, ga je UNESCO proglasio rezervom biosfere, tako da smo uključeni u program Čovjek i biosfera. Nema nikakve sumnje da sve ovo potvrđuje koliko je važan ovaj okoliš E, ušća rijeke Po. U tom području je zadatak e, uzgajivača spojio održivost okoliša, ali i gospodarski razvoj, te zaštitu resursa, te očuvanje e, stabilnih prihoda. Zatim, održivo korištenje ovih teritorija nam je omogućilo da stvorimo jedno posebno stanište u sredozemlju i to je dovelo do valerizacije, te da promocije e, hrane koje su od stvarno visoke kvalitete. Aktivnost akvakulture, pogotovo uzgoja e, mekušaca, pogotovo naš konzorci i naša organizacija proizvođača, imamo pravo iskorištavati staništa, e, to je položaja mekušaca koje okuplja oko 1500 uzgajivača a koji ukupno čine promet od na desetke milijuna eura. 2013. dobili smo i certifikat um, zaštićene oznake izvornosti za dagnju iz Skardovarija. I to je jedina zapravo, jedini mekušac u Italiji koji može koji se može pohvaliti takvom certifikacijom. Ne mekušac, pardon, školjkaš. kaš. Glavni cilj je osigurati zaštitu okoliša te u isto vrijeme zajamčiti zaštitu radnih mjesta. Ali za to treba neprestano intervenirati te paziti na zaštitu ovih staništa te na produktivnost cijelog ekosustava. Stoga, s obzirom na posebnost ovih područja, dakle na kopnu, u laguni ili na otvorenom moru, apsolutno je potrebno razviti, možda čak u okviru novog fonda za ribolov i akvakulturu, posebne linije financiranja koje bi mogle podržati akvakulturu uz glavni cilj da se očuva i zaštiti okoliš. S obzirom na novi zeleni plan, drago mi je da vas mogu podsjetiti da je aktivnost uzgoja školjkaša e, i vongola je pozitivna kad je riječ o e, ispuštanju CO2 bilansa emisija i prikupljanja CO2 koja je povezana sa proizvodnjom školjkoša, školjkaša je vrlo pogodna zato što e, se CO2 skladišti u ljušturi e, školjaka u procesu rasta. To je jedan e, prirodni kemijski proces i CO2 se putem tog procesa CO2 zapravo koji je prisutan u moru se koristi za formaciju ljuštura i to kroz proces koji se zove karbonatacija. Ljušture su velikim dijelom sačinjene od kalcijeva karbonata i tu se skladišti ugljični dioksid. Tako da eto, te školjke zapravo imaju ulogu skladišta CO2. Zahvaljujući e, certifikaciji, e, toj certifikaciji i zahvaljujući skladištenju tog ugljika e, i s obzirom na kasniju zaradu koju dobivamo od ovih školjaka kad se jednom plasiraju na tržištu, to sve dakle govori u prilog tome da treba stvarno podržati ovaj sektor budući da je održiv Tako da ispada da su ove školjke proizvod životinskog porijekla koji ima najniži ugljični otisak. I na kraju bih još e, istaknuo jedan veliki problem koji će e, se dogoditi kad govorimo o mm, biološkoj organskoj proizvodnji, dakle o stupanju na snagu uredbe 848. Dakle, određena područja su klasificirana kao B. Prema uredbi 848, ne, pardon, pogriješio sam. Dakle, to će onemogućiti certifikaciju gotovo cijele proizvodnje školjkaša. stoga naše školjke koje proizvodimo neće više moći koristiti oznaku bio. Mi se nadamo da će e, se ponovno analizirati mogućnost da se možda izmijeni stavak 3.1.3, to je dakle u prilogu 2.3. hvala na idejama koje ste iznijeli o ovim različitim temama vezanim uz akvakulturu. Predlažem da otvorimo raspravu. Čini mi se da imamo nekih 15 e, minutu, minuta za raspravu. Gospođo Rus, vi ste prvi. Gospođa Keller, gospodin Mato, gospodin Karleskind, gospođa Ros je prva. Hvala vam na izlaganjima. Kad govorimo o drživosti u akvakulturi, imam jedno pitanje koje se odnosi e, na hranu koja se daje ribama u uzgoju. Imam pitanje vezano uz riblje brašno, pogotovo ono koje se odnos, e, e, uvozi iz zapadne Afrike. Govorili smo jutros o Senegalu i Mauritaniji, postoji više pogona za preradu male pelagijske ribe u Mauritaniji i Senegalu koji prerađuju e, sardine u riblje brašno e, i to se brašno koristi u industrijskoj akvakulturi. E, povećanje te potražnje utječe na razinu lokalnog ribolova, ali i na prehrambenu sigurnost. Zato što su stokovi već u lošem stanju i mislim da ćemo uskoro ugroziti stokove u toj regiji. I da li vi predlažete, odnosno preporučujete korištenje ribljeg e, brašna, a na temelju videa koje smo vidjeli o sustavu koje ste prikazali imam problem vezano uz dobrobit životinja. Mislim da treba biti obvezatna mjera. E, postoji problem e, malog prostora jer e, ne, ne žive u svom e, staništu. Zatim tu je problem zagađivanja e, i u mojoj regiji smo imali jednu farmu akvakulture gdje je došlo do velikog problema onečišćenja okolišta zbog ribljeg izmeta u svakom slučaju vidjeli smo kako se ovo e, stavlja odmah u led i zanima me e, da li se tu koristi e, tehnika umamljivanja. Mislim da to treba biti obavezno. A isto tako kad je riječ o kavezima, s obzirom na klimatske promjene, ako se pojavi neki problem, na koji način će se rješavati pitanje tih kaveza? Gospođa Keller. Hvala vam. I ja bih e, se nadovezala na ovo što je rekla Karilus. Drago mi je da je komisija dobrobit životinja definirala kao jedno od područja na koje žele raditi, no možda nam možete malo pojasniti kako to komisija planira učiniti, budući da ovi primjeri koje smo čuli, pa dobro nisam baš mnogo čula o dobrobiti životinja. Naravno, ovdje imamo predstavnike industrije, naravno da su zainteresirani za profit, a bilo bi dobro da možda drugi puta imamo malo raznolike goste u panelu, zato što dobro je čuti svač, dakle, mišljenje s više strana. No, Europski parlament mora pripremiti zakonodavstvo za sve europske građane, e, za zaštititi našu prirodu, a priroda je ta jedna koju imamo, i to znači da moramo uložiti malo više e, napora kako bismo zaštitili našu bioraznolikost, a ne izlovili e, sve vrste. Jer znam dakle da tu svi više govorimo o e, masovnoj proizvodnji, a ovdje govorimo o bićima koja se baš ne mogu proizvoditi ali mi bismo kao parlament trebali paziti na to, e, paziti da se to provodi, da se propisi provode u zemljama članicama, jer u protivnom će nastati velika šteta. Jednom kad izgubimo, od, e, jednom kad izgubimo bioraznolikost, bojim se da je nećemo moći više vratiti. Eto, to, to su moja pitanja e, predstavnicima industrije i imam neka pitanja koja se odnose na poticaje europske poticaje. Novac koji dobivate, dakle to, je, to su javna sredstva koja bi trebala ići u javne svrhe. Možete li nam reći kako vaše tvrtke ili vaše udruge e, rade s time, da li dobivate neki novac, koliko ga dugo dobivate, pogotovo u slučaju Azora. E, bilo bi interesantno čuti koliko projekata ovisi o javnim, e, ovim javnim sredstvima. Isto tako što je s ribama koje bježe. A, opet a opet te ribe su bolesne zato što provode život u zatvorenim prostorima. Tako da zanima me malo više čuti o tome. I zanima me i kako definirate održivu akvakulturu. kako vi mislite da bi održivost trebala e, funkcionirati iz vašeg, s vašeg stajališta? Samo podsjećam da kad je riječ o odabiru gla, e, gostiju, e, klubovi daju prijedloge, a to odobravaju koordinatori. Samo bih htio podsjetiti da je odabir napravljen u dogovoru sa klubovima. Gospodin Mato. Hvala poslušao sam Paulu Seru. Ja također dolazim iz perifarne regije, s Kanara, tako da poznati su mi e, problemi akvakulture i posebno u e, ultraperifernim perifernim regijama. E, čestitam svima koji su došli na ovo saslušanje, svim našim gostima i jer akvakultura nam je stvarno važna. Ako mislim samo u Španjolskoj, potražnja za ribom iznosi oko 1,7 milijuna tona, a normalan ribolov nudi tek 1 milijun. Tako da očito jedan nedostaje e, ribolovnih proizvoda i ostaje cijela ta rupa koju treba pokriti, ispuniti. Tako da ćemo to ili pokriti iz Europe ili ćemo to pokriti budući da e, ribolovnih proizvoda iz Europe nema, onda te proizvode moramo uvesti iz trećih zemalja. Dobro, sve to se može kasnije, možete to vidjeti kao pitanje. E, očito je da ne shvaćamo da dobrobit životinja o kojem ovdje govorimo, da svi ti milijuni koje uvozimo žive u daleko gorim uvjetima nego ovdje. A s druge strane, ako akvakultura ne bude napredovala kao što napreduje u Aziji, na primjer, je to zbog toga što je e, birokracija u Europi i u Španjolskoj katastrofalna za bilo kakav projekt. Trebaju vam dvije, tri godine da dobijete dozvole, za sve treba užasno puno vremena. Još ako tu dodamo da koliko e, tu treba i vremena i novaca, vrlo je teško da će e, se pojaviti novi ulagači koji će biti e, zainteresirani za ovo područje. Zbog toga akvakultura gubi svoju konkurentnost i mislim da je komisija to shvatila i odlučila pružiti podršku. Dakle, trebamo nastojati unaprijediti informacije za naše potrošače zato što vrlo često se događa da se ribu eh, iz uzgajališta predstavlja kao nešto gore od divlje ribe, nešto loše, loše kvalitete. Stoga treba poranditi na podizanju svijesti o tome da je riba iz uzgajališta jednako dobra kao i eh, riba ulovljena u divljini. Tako da ne treba stalno govoriti o dobrobiti e, životinja, o tome zapravo da se ne poštuje ta dobrobit, o tome da te ribe žive u nepovoljnim uvjetima i tako dalje. A zatim, što se tiče samog fonda, novi fond na kojem radimo, govorimo o fondu za pomorstvo i za akvikulturu. Ja mislim da je to više od naslova. To znači da moramo izraziti zahvalnost i podršku Europskog parlamenta i Europske unije prema e, akvakulturi. Hvala vam. Hvala, gospođa Conte. Izvolite. Hvala. U Europi se nalazimo pred velikim proturječima. S jedne strane trošimo sve više ribe, a s druge strane želimo smanjiti ribolovne napore a istovremeno ne želimo povećati akvakulturu. Dakle, povećava se potražnja, ali ne činimo ništa kako bismo potaknuli našu akvakulturu ili to ostavljamo trećim zemljama koji nemaju standarde kao i mi. Europska unija mm, proizvodi manje od 2%, to jest uzgaja manje od 2% riba. A mm, akvakultura u Europskoj uniji čini otprilike oko 20% ribolovne proizvodnje i to je sektor kojeg uglavnom čine MSP-ovi ili mikro tvrtke koje su smještene u ruralnim i obalnim područjima i daje, e, e, oko, i, daje posao više od 180 tisuća ljudi i to uglavnom ženama. Vidjeli smo ovaj video, čuli smo gospodina Markezinja, zapravo ja ga odmah e, želim pitati, kolika, koliko imate žena zaposlenih u, vašim, u vašoj udruzi? E, koje probleme imate vezano uz e, zaštitu okoliša, dakle, to jest kako se točno koriste kemijski e, kemijske tvari i antibiotici. Dakle, zdrava akvakultura se mora temeljiti na zdravom okolišu i zdravim životinjima što je sa cijepo, cijepivima i antibioticima, što je sa ribljim e, brašnom koje bi trebalo doći iz održivih izvora i ne utjecati na ciljeve e, najvećeg održivog prinosa iz zajedničke ribarstvene politike. Stoga molim vas da mi kažete koje vrste stočne hrane koristite u vašoj proizvodnji i kako se brinete da se zaštiti taj dio lagune u kojem poslujete. Zatim govorite o zaštiti okoliša. Budući da je akvakultura zadužena za proizvodnju jednih dijela otpada koji završava u moru, zanima me da li ste osmislili neke nove e, tehnologije e, koje bi proizvodnju e, ambalaže učinilo ekološki prihvatljivim. još jedno pitanje. Što će se sada promijeniti nakon Brexita? 2017. Ujedinjena kraljevina je zabilježila najvišu proizvodnju što se tiče akvakulture, dakle gotovo jednu četvrtinu od ukupne proizvodnje Europske unije i to zajedno sa Španjolskom, Francuskom, Grčkom. To su zemlje članice koje su zajedno proizvele gotovo tri četvrtine ukupne proizvodnje akvakulture u Europi. Dakle, vodič, treba će voditi računa o tome kada budemo morali pregovarati sa Ujedinjenom kraljevinom. Dakle, treba pronaći odgovarajući prostor, ukloniti pretjeranu birokraciju, zajamčiti održivost i pomiriti akvakulturu sa razinom e, ribolova u moru. Akvakultura ne može e, zamijeniti tradicionalni ribolov. Na taj način treba samo povećavati e, samodostatnost, te potrošnju ribe na razini Europske unije, ali naravno uz poštivanje svih pravila. Samo kroz strukturiranu akvakulturu e, ćemo odgovoriti na zabrinutosti naših europskih potrošača. To je sektor koji je važan i koji bi mogao i podržati razvoj drugih gospodarskih sektora, poput primjerice turizma. Hvala gospođo to, Konte. E, Možda da rezimiram ono što su kolege rekli. Razumijem da 90% e, potrošnje morskih proizvoda dolaze iz uvoza. U strategiji Europske komisije e, teži se razvoju akvakulture kako bismo mogli smanjiti uvoz. Rekli ste nam gospođo De La Cruz da europska akvakultura zadovoljava tek 9 posto potrebne količine. Možete li nam reći kako se mijenjaju te brojke i kako to izgleda u tonama? Jer prema mišljenju kolega uvozimo previše i možda bismo trebali težiti održivoj akvakulturi, ali opet tu se postavlja pitanje što jedu ribe ili druge životinje koje uzgajamo, što je sa otpadom i tako dalje. Možete li nam dati neke brojčane podatke, a isto tako što znači zapravo održivost e, u kontekstu akvakulture? To je moje rezime pitanja koje su postavile kolege. Hvala, puno je tu pitanja. Na početku ću reći da smo e, upravo objavili brošuru o ekonomskoj analizi sektora. Online je dostupna, imam i tu par primjeraka. Kad je riječ o rezultatima sektora, zadnjih desetljeća došlo je do smanjenja u sektoru i zato smo uveli um, održivi razvoj akvakulture kao eh, dio eh, ured, uredbe o uh, ZRP-u. Mislimo da se tu moraju e, uvesti neke usluge kako bismo smanjili uvoz. Kad je riječ o promjenama u sektoru, vidjeli smo povećanje zadnjih par godina za koje postoje statistike. Došlo je do povećanja u obujmu od nešto više od 2% godišnje, te 3% posto porasta u vrijednosti. Isto tako profit se odvostručio između 2014. i 2016. Tako da postoji trend poboljšavanja rezultata sektora, ali ne onoliko brzo koliko bismo htjeli, međutim doći ćemo do toga, koliko bismo htjeli, ali postoji razlozi za optimizam ali trebamo riješiti niz barijera o kojima smo razgovarali već e, ovdje kako bi e, ostvarili potencijal sektora. Dakle, postoji trend poboljšanja rezultata, ali ne onoliko brzo koliko bismo mi htjeli. Toliko o brojkama. Nekoliko kad je riječ o pitanju održivosti, o, o tome su postavljena brojna pitanja, to je dosta e, širok pojam. E, postoji jedna referenca na održivost u akvakulturi. To je naravno samo jedan aspekt održivosti. Spomenuta je situacija u nekim zapadnoafričkim zemljama koja se odnosi na razvoj ribljeg brašna, odnosno proizvodnju ribljeg brašna, odnosno ribarstva radi proizvodnje ribljeg brašna. Prošle godine u Norveškoj smo održali e, sastanak e, sa, odnosno pod odbora za akvakulturu i rekli smo da je to nešto što e, ugrožava potencijalno sigurnost hrane u toj regiji, tako da smo svjesni tog problema. Kad je riječ o alternativama, mi proučavamo alternative da se ne love divlje ribe radi proizvodnje hrane za ribe. Recimo, jedna od mogućnosti je su alge i mikroalge, one bi se možda mogle koristiti za e, hranu za životinje u akvakulturi, zatim insekti i tako dalje. Dakle, tu se stvari mijenjaju i naravno komisija želi poduprijeti e, te trendove. Isto tako će biti u novoj strategiji uključeni aspekti e, rezultati vezani uz okoliš. Da li e, puno pitanja je postavljeno i e, drugim e, govornicima, ne samo komisiji. Možda neke reakcije su na pitanja koja su postavljena. Hvala vam. U našem slučaju mi smo se bavili pitanjem održivosti na različite načine potaknuli smo lokalno stanovništvo da s nama surađuje i koristimo, iskoristimo isključivo lokalne vrste. Nastojimo koristiti, koristiti isključivo lokalnu ribu i lokalne e, alge. Mislimo da je to puno... Mi smo mislili da će to biti jeftinije, ali nije. Mi smo e, uložili napor u korištenje morskih e, trava, odnosno algi kad je riječ o hrani za životinje, to je vrlo konkurentan sektor, odnosno kompetitivan sektor. Većina hrane za životinje se proizvodi u Europskoj uniji i svi koriste sirovine koje uglavnom E, dolaze Europske unije. Neki proteini e, su iz biljnog izvora. Ne možemo prijeći određenu granicu. E, međutim, riblje brašno nije ono što je bilo. Radi se o vrlo kompetitivnoj industriji gdje je održivost uvijek jako važna. Mi kupujemo svu hranu za životinje u Europskoj uniji i u to smo dosta sigurni jer nam mogu pokazati sljedivost. Možemo vidjeti gdje, otkuda dobavljaju proizvode i riblje brašna. Naravno, to nije naš cilj, naš zadatak, ali nas zanima održivost riba. Nemamo problem s projektima koje ste spomenuli na kopnu gdje imate probleme sa previše proizvodnje e, iz, iz kaveznog uzgoja. mora se raditi u dubini od 120 e, metara i mi uvijek e, proizvodimo ribu u okolišu punom morskih trava E, tako da većina nutrijenata dolazi od njih. Tako da mislim da smo stvorili sustav koji je dobro uravnotežen, koji je uravnotežen. Proizvodnja životinja je naravno i način da se prehrani stanovništvo. Uvijek možete tvrditi da postoje i drugi načini za prehranu ljudi, ali mislimo da na održiv način s e, izvorima koje sada imamo i uz tehnologiju koju raspolažemo, mislim da akvakultura može biti dosta sigurna i da možemo izbjeći loše primjere iz prošlosti. Mislim da činimo pravu stvar i mi smo se obvezali pridržavati određenih načela koja su u podlozi našeg poslovanja. Kad je riječ o fondovima, da, u ovom početnom razdoblju imamo određene, određena bespovratna sredstva koja daje Europska unija. Budući da smo mi jedina kompanija na Azorima koja to radi, suočeni smo s ogromnim rizikom. Nama sredstva se daju u kasnoj fazi, moramo u, u, morali smo uložiti tri puta više nego što smo inicijalno mislili, zato što smo dugo čekali na fondove i mi to ne činimo samo za sebe, već i za cijeli sektor. Mi se bavimo inovacijama, istraživanjem. E, sveučilište sa Zora sudjeluje na svih sedam e, projekata. Mi smo u tri godine e, iznjedrili puno puno članaka koji će imati znanstvenu vrijednost. Zatim e, je tu ovo pitanje joda i tako dalje. Isto tako želimo povećanje, odnosno e, razvoj akvakulture, ali ne na način na koji se to događalo u prošlosti. E, hvala gospodine Markezini i gospodine Kratočvil. Želite li vi nešto reći? Izvolite.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 Nažalost su mnoge tvrtke morale zatvoriti i žene su e, se navikle da se i oni počnu baviti ovim poslom. Tako da od 90-ih nadalje su se žene prilagodile, moram ih stvarno pohvaliti jer čine jako dobar posao. Mm, jer e, u cijeloj zadruzi su čak i e, u upravnim odborima. Tako da, osim što su se prilagodile E, samom poslu, prilagodile su se i upravljanjem zadruga zato, i to stvarno čine jako dobro zato što mislim da žene vrlo često imaju i neke dobre, e, mogu predložiti nešto sigurno dobro. I još sam htio se osvrnuti na jednu stvar, spomenuli ste e, stočnu hranu, kod nas na ušću rijeke PO, recimo kada nastanu kućice, e, mi, kada, se e, kada one razvijaju, onda ih mi e, premještamo i razrjeđujemo i one se hrane samo fitoplanktonom, tako da mm, hrane se algama, tako da ne, tu se ne koriste nikakva niti hrana za životinje, niti antibiotici. Tako da te bongole verači ili kućice su zapravo baš stvarno biološka proizvodnja. Što se tiče dagnji, tu smo pripremili mreže i bili smo pokušavali s nekim eksperimentima da te mreže budu biorazgradive, da budu čak od pamuka, ali nažalost E, nismo imali dobre rezultate. Otvoreni smo e, za to da se pomogne, da se možda pronađe neki novi materijal kako bismo naravno zaštitili naš e, planet. Hvala. Gospodin Kratovil, želite li vi odgovoriti? Biću kratak, zato što komentari su uglavnom biti, bili usredotočeni na marikulturu i to na kavezni uzgoj. Iz e, naše perspektive akvakultura u ribnjacima je održiva. Mi ne koristimo riblje brašno zato što se temelji isključivo na e, prirodnim e, sirovinama, planktoni i tako dalje. I isto tako korist koristimo i žitarice. Kad je riječ o dobrobiti riba, mislim da je sasvim jasno da ne koristimo kaveze. Radi se o uzgoju u prirodnim uvjetima u 100% broju slučajeva. Još jedna stvar koju bih htio istaknuti, kao što je prije par godina, kao što je spomenuto prije par godina. Greenpeace je dakle rekao da je šaran jedina vrsta koja je prihvatljiva u smislu održivosti proizvodnje. Zbog onoga što sam malo prije rekao. Eto, hvala. Hvala. Hvala vam na odgovorima. Gospođa Ross se ponovno javila. Moramo ići dalje, ali ipak kad je riječ o dobrobiti životinja, dobili smo odgovore. Kad je riječ o e, onečišćenju e, zbog izmeta i kad je riječ o, omamljivanju i usmrćivanju životinja. Jer vidjeli smo što se događa kada se stavljaju u led, ali koja su to pravila koja se e, moraju primjenjivati. Na to nismo dobili odgovor. Dobro. Primili smo to na znanje, nadamo se da će to biti uvršteno u strategiju komisije. Želite odgovoriti? U redu. Kao što sam rekla, to je dio strategije za akvakulturu. Samo da pojasnim sadašnje stanje u odnosu na druge uzgojne vrste e, i dalje treba raditi e, na dobrobiti životinja. Odredbe su i dalje dosta odredbe, e, dosta općenite. E, nije razvijen detaljni standard u zakonodavnom smislu. Isto tako, dosta je kompleksno govoriti o dobrobiti riba, to ovisi o vrsti, načinu proizvodnje. To je područje u kojem su potrebna i dodatna istraživanja, ali u svakom slučaju bavimo se i tom temom. Hvala vam na odgovoru. E, e, gospodine Sera Lopez, želite nešto dodati? Žao mi je, ali nisam govorio o načinu na koji se bavimo ribama. Imamo određene procedure i koristimo najbolje raspoložive e, procedure na tržištu. Ono što ste prvo vidjeli je tek e, inicijalna faza, to je snižavanje tjelesne temperature ribe kako bi ostale mir, mirne i kako bi se mogli primijeniti drugi postupak. A taj e, drugi postupak je japanski postupak Ikejime e, znači ubode se u mozak riba kako bi ostala bez ikakve moždane strukture i kako ne bi uopće osjećala bol niti patila. Od tog trenutka riba je mrtva. Mm, zatim se ispumpavanjem uklanja većina krvi iz ribe i e, kičma i na taj način riba ostaje svježa i može se koristiti za ljudsku prehranu barem tri tjedna. To je značajna, e, značajno poboljšanje u stavljanju na tržište te ribe. I to je potpuno bezbolno tim e, probadanjem zapravo se e, ukida patnja. Riba ništa više ne osjeća. Dakle, nismo vidjeli cijeli postupak omamljivanja ribe prije e, usmrčivanja. Ako nema više pitanja, onda možemo prijeći na drugu panel raspravu. Imat ćemo panel raspravu koja se odnosi na istraživanje inovacije u akvakulturi. Molim gospodina Belu Halasi Kovača, nadam se da sam dobro izgovorio vaše ime, da nam dođete. Gospodin Halasi Kovač govorit će o akvakulturi e, u kopnenim vodama. E, u naslovu vaše prezentacije je riječ održivo, tako da ćete moći odgovoriti na to pitanje. Izvolite. Imate 12 minuta. E, hvala. Ja dolazim iz Mađarske. Ja sam direktor Istraživačkog centra za ribarstvo i akvakulturu i dopustite mi da vam predstavi nekoliko pitanja, izazova i mogućnosti za održivi rast e, europske akvakulture u kopnenim vodama. Prije svega htio bih reći da akvakultura u kopnenim vodama e, podrazumijeva korištenje tri različita sustava a to su akvakultura o ribnjacima, zatim protočni sustav i RAS sustav, recirkulacijski sustav u akvakulturu. E, tu se koriste različite vrlo e, visoko vrijedne vrste poput jesetre, pastrve i tako dalje. Ja ću se sredotočiti prije svega na uzgoj u e, ribnjacima s obzirom da nemam puno vremena. Mislim da je početak akvakulture u ribnjacima seže u srednji vijek i vezan je u širenje kršćanstva. Tako da rekao bih da je to zajedničko europsko nasljeđe. Iako se danas proizvodnja usredotočuje prije svega u srednju i istočno srednje regije istočne Europe i srednje Europe. Kad većina europljana razmišlja o akvakulturi, oni misle da akvakultura dolazi prije svega iz mora i oceana. To je doista i tako kad govorimo o Europskoj uniji. 85% e, proizvodnje akvakulture dolazi iz mora, a samo 12% dolazi iz e, kopnenih voda. Isto tako je točno da proizvodnja akvakulture u ribnjacima E, nije mogla rasti zadnjih desetljeća u Europskoj uniji. Međutim, možete vidjeti na ovoj slici da doprinos e, akvakulture iz kopnenih voda na globalno e, tržištu je očita. Sada ćemo vidjeti kakve, kakve, kakva je situacija po vrstama. Možemo vidjeti da e, dominiraju slatkovodne vrste, prije svega šarani, a taj e, trend će se dodatno pojačati e, u sljedećem programskom razdoblju na temelju predviđanja fao Predviđena proizvodnja u akvakulturi pokazuje da akvakultura u ribnjacima ima i velik potencijal i u Europskoj uniji. Međutim, taj potencijal um, je tek san proizvođača u Europskoj uniji. I tu se postavlja glavno pitanje, a to je možemo li imati održivi održivu akvakulturu u ribnjacima ili e, će doći E, do smanjenja i ribnjaci će se e, pretvoriti u muzeje na otvorenjem. Naravno, ja zagovaram e, proizvodnju za tržište i htio bih vam pokazati da za to postoji mogućnosti. Prije svega, recentne prakse u akvakulturi u ribnjacima dovode do proizvodnje od 93 tisuće tona e, ribe proizvedene dakle, u ribnjacima. E, u svakom slučaju prehrana se bazira na e, žitaricama i koristi se srećom prirodna hrana i nije potrebno riblje brašno. Proizvodnja u ribnjacima je najefikasnija po pitanju korištenja resursa. Budući da se proizvodnja temelji na prirodnim procesima, možemo reći da je proizvodnja u ribnjacima dobar e, primjer kružnog gospodarstva, da je to proizvodnja za 21. stoljeće i temelji se na zelenoj održivosti i na ukupnoj e, proizvodnji i ona je u skladu sa Europskim zelenim planom. Osim izravnih vrijednosti, postoje i dodatne prednosti akvakulture u ribnjacima, kao što je i kolega iz Češke već spomenuo. Ova tehnologija zadržava otprilike 250.000 hektara prirodnih e, močvara Europskoj uniji. Isto tako ribnjaci doprinose očuvanju bioraznolikosti. Viš, tu je više od 400 vrsta ptica, a većina od njih su važni u kontekstu tu mreže Natura 2000. Isto tako e, omogućuju očuvanje močvara. možemo reći e, da proizvodnja u ribnjacima doprinosi ostvarenju ciljeva Europskog zelenog plana. Ona čuva bioraznolikost i e, staništa u močvarama. Isto tako omogućuje proizvodnju bez onečišćenja te može biti dobar primjer e, i za strategiju od polja do stola. Nakon utvrđivanja potencijala za razvoj te dodatne vrijednosti uzgoja u ribnjacima. Treba vidjeti kako poboljšati proizvodnju. Tu bih htio naglasiti nužnost učinkovite i bliske suradnje između tri e, važna dionika, a to su vlade, istraživači i industrija. Vlade trebaju e, olakšavati proizvodnju stvaranjem e, dobrog pravnog okvira. Isto tako istraživači i znanstvenici trebaju imati adekvatne e, alate. I što bude više suradnje, to će ona biti bolja. Isto tako tu sam naveo najvažnije alate za poticanje akvakulture. Sada ćemo to razmotriti. Prvo je održiva intensifikacija e, proizvodnje u ribnjacima. Da bismo ostvarili te ciljeve imamo određene znanstvene rezultate i dobre prakse poput kombiniranja e, intenzivnih i ekstenzivnih e, sustava. Koristi se različiti različiti sustavi poput integrirane multitrofičke akvakulture a isto tako imamo i dobar e, model za multifunkcionalni e, sustav uzgoja u ribnjacima. Nekoliko riječi o inovativnim rješenjima za uzgoj slatkovodnih riba u ribnjacima primjerice nove vrste u intenzivnim sustavima, e, vrlo važne nove lokalne vrste u intenzivnim sustavima. Zatim e, održivi sastojci i dodaci u hrani za životinje, po, e, primjerice alternativni izvora alternativni izvori proteina i dodataka zatim mikroalge i ekstra, biljni ekstrakti. Isto tako je jako važno, e, dodatno, dodatna istraživanja su važna, pogotovo u području društvenog prihvaćanja proizvoda akvakulture, zatim u području prerade i stavljanja na tržište. Treba riješiti e, uska grla koja sprečavaju rast akvakulture, a bitno je vršiti istraživanja vezano u standardizaciju i označavanje sve možemo e, reći da je to sve dio e, bio gospodarstva koje se temelji na uzgoju slatkovodnih riba. Jako je važno e, vidjeti koja je važnost važnost akvakulture, pogotovo kada se koriste dobri dobri E, ribnjaci, odnosno ribnjački sustavi. E, dodatna, dakle, postoji dodatna e, vrijednost za okoliš i to je nešto što treba podupriti putem subvencije za plave ribnjake. U, zadnjih dva, u zadnje dva financijska razdoblja u FP7 i u obzoru 2020 ovakva vrsta potpora nije prešla 5% raspoloživih sredstava prema europskoj statistici. U tom razdoblju želimo postići da akvakultura u ribnjacima da ne bude više sam, samo čamac za spašavanje, već bude predvodnik europske flote. Hvala. Hvala vam na prezentaciji, hvala vam na ovim idejama koje su rezultat istraživanja zadnjih godina. E, sada predajem riječ gospodinu Stevenu e, Bekersu koji će govoriti o akvaponici. Alors, Izvolite, gospodine Beckers. Très bien, donc bon, vous Ako nemate ništa protiv, iako dolazim e, blizu Brisela, ja ću govoriti engleskim jezicom. Imate 12 minuta, nema problema. Hvala na pozivu. Jako sam sretan e, što sam došao, što sam među zadnjim govornicima, jer sam svjestan svih tih e, problema. Aha, rekao sam, rekao sam da ću na engleskom prezentaciju održati. Dakle, jako sam sretan što sam došao u kasnijoj fazi ovog E, popodnevne rasprave i popodnog saslušanja jer vidim da su svi bili vrlo zainteresirani i da se zapravo koncentracija još pobudila. A vidite, ja sam inače arhitekt po prirodi pa sam vam htio ovdje prezentirati kako možemo i krovove i zgrade u gradu učiniti proizvodnim. Ovdje vidite sliku sa krova napravljenu u Briselu i mi se nalazimo na krovu jedne zgrade na području tržnice Abatoar. I kad smo počeli, koja vizija nas je vodila i šta je bilo u pitanju, šta smo htjeli postići kod održive proizvodnje hrane. Dakle, htjeli smo to raditi u gradovima, a da to jedno bude i primjer za održivo i dobro proizvodnju. Vidite šta je u pitanju. Trenutno imamo sve više zahtjeva da hrana bude zdrava i da se može slijediti, slijediva i da bude na lokalno proizvedena. Prema tome, mi smo, moje poduzeće se zove zapravo Zelena kuća, što vam samo govori šta radimo, dakle da smo zeleni, ekološki i proizvodimo proizvodnju akvaponičnom akvaponikom, poslije ću govoriti o tome kako točno, temeljeno na kružnom gospodarstvu i to sve u gradovima i u urbanim sredinama. Ali zato što želimo da gradovi budu čisti, mi smo htjeli raditi jasno se sa obnovljivim izvorima energije i zatim htjeli smo što se uglavnom događa u svim zgradama je gube energiju. Mi smo to pogotovo recimo na onom tržnicama gdje imamo jako puno e, stotina kvadratnih metara kad zatvori tržnica koje su ostaju prostorije hladne previše i htjeli smo stvoriti radna mjesta, htjeli smo biti ekološki pouzdani i htjeli smo puno ti, smanjiti naravno štetne emisije i smanjiti prvenstveno i ugljik i nitrat. I kao što sam je čekao, ja sam arhitekt, nisam imao nikakve veze sa ribama, ali počeo sam dakle kao arhitekt i onda sam u deset točke ovdje htio pokazati kako radim, koja su težišta prema kruženom gospodarstvu. Naravno, u to su inkorporirani svih sedamnaest ciljeva eh, održivog, eh, ciljeva održivog razvoja. Dakle, imamo tu čisti materijal, socijalne priče, energetiku, energetske mreže, e, zdravu hranu i tako dalje. I sve što god radimo, er, bez obzira gdje uzgajali, možda malo sporije predsjedatelj upozorava predavača zbog prevoditelja. Dakle, ideja je bila da stvorimo cirkularno kružno gospodarstvo i da oporavimo jednog dana i ponovno iskoristimo iskorištene materijale da ih oporabimo. Naravno, za mene su svi naši projekti ujedno trebali podržati i bioraznolikost. A još jedna glavna, jedna od najvažnijih stvari zbog kojeg sam počeo se time baviti u gradu je bilo da uštedimo vodu. Jer voda je najvažnija stvar zapravo danas na ovom svijetu. Jedan posto tek je dostupan ljudskim bićima danas na svijetu koliko znamo. Zatim niste htjeli smo imati nultu stopu otpada i na kraju nešto što je dosta teško razriješiti, a to je pitanje logistike i mobiliteta. Kako redistribuirati proizvode koje napravimo i to na čist način. ako se opet oni dostavljaju na prljav način, to nije dobro. Dakle, vidite, ovdje je vrlo jednostavno proizvoditi. Kao što vidite, ako stavite staklenik na vrh zgrade, moći ćete koristiti toplinu iz zgrade, moći ćete koristiti i CO2 od disanja ljudi u zgradi, ali i sustava za grijanje ako on još uvijek radi na fosilne izvore energije naravno proizvodimo lokalno, potrošimo lokalno ili redistribuiramo lokalno, to je bitno. Ali da stvar bude malo složenija, odlučio sam se za jedan sustav koji je vrlo transparentan i to je akvaponika. A to je mješavina akvakulture i hidroponike. Drugim riječima, vi hranite ribu, riba je u vodi, oni naravno imaju ekskrete svoje proizvode svog metaboliza, ostavljaju vodi, to je prepuno mikroba i bakterija, e, oni ostavljaju nitrate. Nitrate se ponovno onda u nitra, e, preoblikuju u ono što treba biljkama i to postaje onda hranom za biljke to je jako dobro funkcionira u malim sustavima i teorijski dobro zvuče, ali mi smo krenuli onda sa većim sustavima. S čim se počelo prvo u Berlinu i to na u onom upravo industrijskim dimenzijama se sa akvaponika radila. To je izgledalo ovako. Vi ste stavljali e, rezervoare sa ribama na velike zgrade u kojima se onda recikliraju akvasustavi sustavi uz biofiltere. To vam je jedan kruž koji onda, krug koji onda dva put e, na sat čisti vodu, a da pritom nikakvu vodu ne troši. Znači sva se voda vadi iz sustava, izlazi iz sustava i 5 od 10% maksimalno e, na dan se vadi iz toga kako bi se onda izvukao dodatni nitrat koji se nalazi u toj vodi i koji se onda vadi iz te vode, voda se vraća onda pročišćena ribama, a ovaj nitrat koji smo izvadili ide u, za hranu biljkama. Mi otprilike koristimo 50 do 100 puta manje vode nego bilo koja druga e, akvakultura ili i onda hidrokultura koja je zasebno akvakultura uzgajate ribe, a hidrokultura uzgajate te biljke samo u vodi jer ima jer žive u vodenom substratu. I na taj način naravno smo vrlo štedljivi, a proizvodimo na kraju ribe. Trenutno radimo, trenutno e, smo se usmjerili da proizvodimo brancine jer su oni dosta ugroženi i to inače ne mogu raditi sad u Francuskoj nego u Belgiji, poslije ću vam govoriti zašto i kako, jer ovdje imamo potpuno zatvoreni sustav i tu nema nikakvog rizika da bilo kakva invazivna vrsta prodre van iz tog sustava i ode u okoliš. I uglavnom imamo jedan zatvoreni ciklus e, proizvodnje riba i uzgoja biljaka, ali mi smo to odvojili zato što imaju različite pH vrijednosti. Prema tome od pH 7 i pH pet za biljke, za biljke. Sad ne ulazim previše u detalje jer nisam ja kemičar, bio sam samo arhitekt. Pa smo uglavnom to odvojili. Zatim, mi ne trpamo unutra nikakve antibiotike. Čak i kod bio uzgoja riba znate da smiju koristiti donekle antibiotika. Mi ne smijemo, zato jer bi to ubilo čitav, sve naše filtere, uništilo koji su bitni da se nitrat izvuče iz ove vode za biljke i uništilo cijeli sustav. Prema tome, mi radimo potpuno zdravo i uvijek ćemo nastaviti raditi sa akvaponikom. Zato je naravno riba jako bitna jer na taj način proizvedemo dovoljno proteina u riblje hrani za grad. Voda se čisti i jer vidite ribe su i puno puno osjetljivije na kvalitetu vode nego što smo mi ljudi. Prema tome ovdje pokazujemo da smo zatvorili ciklus E, korištenja i ponovnog oporabe iste vode koje je korištena zbog zahvaljujući filterima gdje vadimo sve ove stvari kojim tvari kojim štete, nitrate i ostalo ali da završim. S obzirom da proizvodimo u gradovima, mi imamo jako kratko, e, mislim, male distance koje moramo prevaliti da naše proizvode odnesemo ljudima. Imamo naše klijente sve u blizini, vrlo često opskrbljujemo ljude koji imaju problema u mobilitetu i sami ne mogu hodati. I zatim koristimo bioplin iz različitih odlagališta otpada i e, sustava za prerađivanje otpada u samim gradovima. S, s neba dobivamo naravno preko fotovoltaike i naših čelija solarnu energiju i sve ostalo. Zatim skupljamo kišnicu, imamo otprilike 75 metara duboko postavljene ta, rezervoare za kišnicu. I ova farma na krovovima još i štiti zgradu i mi možemo sad napraviti recimo još jednu, radimo na projektu da napravimo sljedećoj susjednoj zgradi još jednu farmu gdje možemo da razmjenjivati između dvije zgrade CO2. Inače, to je sustav koji jako dobro e, funkcionira. Cijela investicija je bila otprilike 2,7 milijuna eura. Otprilike milijun eura e, imamo godišnje vrijednu proizvodnju, znači stvar može preživjeti i u krajnjoj liniji samu sebe isplaćuje. Vijalno je. I mi sad još neke elemente mijenjamo i dorađujemo, ali vidjet ćete na ovom desnom slajdu da trenutno možemo svašta proizvoditi da možemo generalno, a trenutno vidite šta proizvodimo na toj farmi koja se nalazi u centru grada. Mi proizvodimo eh, različito zeleno povrće, a pod staklenikom to je vani čak i male par eh, rajčice, aromatsko bilje, različite salate povrće to ide vani bez staklenika, unutra ove osjetljivije stvari i ne koristimo apsolutno nikakve pesticide, jer kao što vidite imamo oprašivače prave, e, recimo oprašivače insekte, koristimo bumbare da oprašuju naše paradajze, naše rajčice. Zatim imamo potpuno prirodnu e, situaciju sa dodavanjem minerala koje biljkama trebaju iz sustava za hlađenje preuzimamo što nam treba, uglavnom hvatamo 30 e, kubnih metara CO2 po kvadratnom metru u našoj zgradi godišnje, toliko smanjimo. Evo vidite kolika nam je proizvodnja, uglavnom proizvodimo kalifornijsku pastrmku i u Fran Nažalost, rekao sam već u Francuskoj to ne možemo raditi jer u Francuskoj ne možemo raditi sa tuđim vrstama. A mi smo za sad se, kao što smo rekli, usmjerili na proizvodnju ovih riba koje smo uzeli, kalifornijske pastunke i ovu drugu ribu koju smo uzeli iz e, Kanade. E, dakle, brancina. Zatim, idemo prema tome da E, koristimo i nadamo se da ćemo postići 30% proteina iz insekata. Još za sada to nismo uspjeli jer za sada vadimo samo sve iz ovih naših riba i povrća koje uzgajamo, ali imamo i novog partnera kojeg smo nedavno u firmi primili i prelazimo na to da dobijemo i od insekata koje uzgajamo oko 30% svih potreba za proteinom da izvadimo. Jer to je otprilike budućnost svih gradova morali biste završiti. Uh, uh, Dobrobit e, životinja i time se bavimo i to radimo na japanski način što je dosta teško u velikim količinama napraviti. Ne možemo utrpati više ribe u sustav nego što nam biofilteri e, dozvoljavaju. Na kraju je to zatvoren sustav. Voda se, kao što smo rekli, filtrira i čisti dva put na sat ali mi koristimo jako mala jer voda, ta, ta minimalna potrošnja vode i proizvodnja nutrijenata s druge strane je strašno bitna za gradove. To, kao što sam već rekao, je potpuno ekološki prilagodljivo, socijalno uključeno, ima zdrave materijale i dakle akvaponika je sad to je dakle ono glavno pitanje. Mislim da je akvaponika ima e, puno više potencijala i puno ekološke od bilo kakve druge bioproizvodnje danas. E, hvala. E, dosta originalno sustavi proizvodnje na krovovima. Siguran sam da će biti pitanja za vas. Sada predajemo riječ Ivani Bušalić-Garber iz Hrvatske. Evo možete doći. E, imam pitanje za Klaudija dok se smjestite. E, nisu predviđene degustacije proizvoda tijekom rasprave. Možda bismo to trebali uvesti. Jer govorimo o svemu tome, ali kada bismo to mogli kušati, čini mi se da bi to moglo biti e, dosta korisno za javne politike. Gospođa Bušelić Garber će nam se sada obratiti. Ona je sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Hrvatske splita. Imate 12 minuta, izvolite. Good afternoon everyone. Dobar dan svima. Hvala vam što ste me pozvali na ovo saslušanje. Stvarno je velika čast za mene što mogu danas ovdje govoriti. Ja ću vam govoriti o sadašnjoj situaciji i budućnosti akvakulture u Hrvatskoj Hrvatska je jedna mala europska zemlja, imamo tek nešto više od 4,1 milijun stanovnika. Morsko područje uključuje oko 31 tisuću e, četvornih kilometara i od toga je 6,4 kilometara četvornih namijenjeno akvakulturi. Imamo 155 proizvođača, četvero proizvođača tuna, 28 riba te 123 školjkaša oni su raspoređeni na 400 lokacija. Ciljevi za nacionalni e, ciljevi, nacionalni ciljevi rasta su e, povećati proizvodnju za 70%, dakle sa 13.000 tona 2012. na oko 24.000 tona 2020. te povećati proizvodnu vrijednost sa 70 milijuna sa 78 milijuna eura na 181 milijuna eura. Želimo e, povećati proizvodnju od 43% za slatkovodni uzgoj ribe do 2020. Želimo udvostručiti akvakulturu morsku do 2020. te za 58% povećati e, proizvodnju školjkaša. Ovo su podaci za 2018 vidite da su glavni proizvode iz Hrvatske e, brancin, e, orada i atlantsko plavoperajna tuna. <clears throat> Jedini, školjkaši koje proizvodimo su kamenica i mediteranska daglja. A u manjem postotku uzgajamo i slatkovodne vrste i to uglavnom šarana i pastrvu. Ukupna vrijednost proizvodnje u akvakulturi je 2018. E, iznosila gotovo 20.000 tona. E, sa lijeve strane vidite dakle ovaj raspored u kojem možete vidjeti ukupnu vrijednost, proizvodnu vrijednost 2018. Ukupna vrijednost iznosila 120 milijuna eura. Vidi se da 60% čini proizvodnja morskih riba. Nakon toga imamo tunu 30%, Sjetite se da imamo samo četiri proizvođača tune, a 30% e, vrijednosti zapravo otpada na tunu, na proizvodnju tune. 123 proizvođača imamo školjkiša i oni doprinose sa tek 1%. Sa desne strane vidite grafikon proizvodnje te kako se on mijenjao od 2014. do 2018. i iako u principu raste, to se najviše može pripisati uzgoju morske ribe. Tuna je stabilna, no e, slatkovodni uzgoj pada, a školjkaši stagniraju. Na temelju strateških smjernica E, ovo su ciljevi. Moramo osnažiti društveno, poslovno i administrativno okruženje za razvoj akvakulture. Nadam se da ćemo za 40% povećati ukupnu proizvodnju, e, no pridržavajući se e, načela zdravog gospodarskog, društvenog i ekološkog održivosti, te povećati percepciju te povećanja nacionalne potrošnje proizvoda akvakulture neke od najboljih praksi koje smo do sada vidjeli. Dakle, to je integrirano upravljanje obalnim područjem. To se posebice odnosi na recimo područje oko Zadra, na Zadarsku županiju. Za prostorni plan je uključio moguće lokacije za um, akvakulturu i uključio u to dionike na tom području zatim procjena učinka morske akvakulture na okoliš. E, to se čini putem posebnih procedura, te postoji jedinstveni postupak za izdavanje dozvola za akvakulturu. Prioriteti su trenutačno da se dodatno pojednostavni pravni okvir i administracija, da se pripremi dobro prostorno planiranje, time što će se definirati nove lokacije, da se zadrži e, učinkovitost resursa, da se razviju epidemiološko zoniranje te protokoli za sprječavanje i nadzor bolesti, da bolje plasiramo na tržište proizvode na kojima radimo te da ih diversificiramo. Dakle, da diversificiramo i proizvode, ali i vrste koje se uzgajaju. Te da primijenimo dakle, učinkovito planiranje te radimo na povećanje lokalne potrošnje i na kraju da educiramo lokalne e, poljoprivrednike o održivosti. Uzgajališta dagnji i kamenica trenutačno stagniraju, uglavnom zbog toga što se još uvijek uzgajaju na, tradicionalnim, e, na tradicionalan način i to se uglavnom temelji na ubiranju nezrelih e, školjaka. Jedan od najpoznatijih e, uzgajališta je zaljev Mali Ston koji ima i status posebne prirodne rezerve. I tu se želi dodati veća vrijednost konačnom proizvodu i radi se na razvoju specifične marketinške strategije, ali isto tako treba raditi na razvoju novih tehnologija. Istraživanje koje smo radili na našem institutu u Splitu se bavilo zaštitom školjaka kroz e, zaštitom školjaka putem akustičke tehnologije napravili smo jedan pokušaj na e, pokus na farmi i rezultati su bili dobri. A sada vodimo jedan drugi projekt, a to je dakle da pratimo grabežljivce u tom zaljevu i mm, ciljano lovimo o radu na tim uzgajalištama. Još jedan e, projekt koji je završio prošle godine i koji se bavio dakle o učinku akvakulture na divlje, e, divlja staništa. E, boj se da, bojimo se da bi akvakultura mogla imati negativan učinak na divlja staništa i divlje, e, divlje, divlja staništa. Želimo time bolje upravljati i osigurati bolju zaštitu morskog e, okruženja. I ako vas zanima više o ovom projektu, možete e, posjetiti ovu stranicu te tamo pročitati o publikacijama te o samom projektu. Još jedan projekt koji se trenutačno provodi je Interreg Adria Aqua Net kojim želimo uspostaviti e, suradnju između Hrvatske i Italije. E, istraživanja su kroz godine mm, pokazala da uzgojene e, ribe mogu biti otpornije na patogene organizme samo ako se promijeni način prehrane, tako da sada osmišljavamo, testiramo novu prehranu i isto tako pokušavamo razviti novu tehnologiju kako bismo izvlačili e, biogorivo iz otpada koji se prikuplja u e, kavezima. Tako će e, farme moći zadržati čistima svoje lokalne vode, a i dobivati energiju za rad njihovih postrojenja. Evo, tu sam vam također stavila, stavila link, tako da ako vas zanima više možete tu pročitati. Hvala vam svima na pozornosti. Hvala na opis stanja u Hrvatskoj. E, hvala svim trima govornicima. Sada ću dati riječ kolegama. Imali pitanja? Gospođo Tomašić, izvolite. Hvala lijepa, <clears throat> gospodine predsjedniče. Gospođo Bušalić-Garber, <clears throat> <clears throat> možete li nam, predstaviti i objasniti neke od aktivnosti kojima se trenutno bavite u laboratoriju za akvakulturu instituta za oceanografiju i ribarstvo iz splita razlog što pitam je što u hrvatskoj još uvijek nije popularna riba iz uzgoja mi to jako dobro znamo znamo isto tako da se u hrvatskoj jede malo ribe e, da nema baš toliko ribe e, međutim e, riba sve više i više ima uzgajivača kako na koji način vi možete doprinijeti tome da malo popularizirate e, ribu iz uzgoja hvala euh. Čućemo nekoliko pitanja. Ako nema nema pitanja, ali molim vas stavite slušalice zato što ću ja govoriti francuski. Morate odabrati jezik. S lijeve i desne strane su vam gumbići. Imate čak i prijevod na hrvatski jezik. Kad je riječ o mom pitanju, Osvrnut ću se na jedan graf koji sada ne mogu naći, ali vidjeli smo rast proizvodnje riba iz uzgoja. Da li je to vezano uz sposobnost pronalaženja novih zona za proizvodnju? Pokazali ste među najboljim praksama da je jako važno integrirano upravljanje obalnim područjem i dali ste primjer e, regije oko Zadra. Da li je integrirano upravljanje obalnim područjem omogućilo pronalaženje novih zona za proizvodnju ribe iz uzgoja i da li to objašnjava porast proizvodnje ribe iz uzgoja e, koja je zabilježena zadnjih godina? Hvala. So, which question do you want me to answer first? E, koje pitanje želite da odgovorim prvo? Prvo ili drugo? Na sva pitanja odgovorite. Mogu prvo odgovoriti na vaše pitanje jer mi još uvijek e, svježe u sjećanju. Rekla bih da integrirano upravljanje obalnim područjem sigurno je značajno doprinijelo povećanju, odnosno proizvodnji u Zadarskoj E, regiji, odnosno županiji i glavni proizvođač e, u Hrvatskoj Kromaris dolazi iz tog područja, tako da su jako dobro proučili područje koje im je e, dostupno i dobro su utvrdili one zone koje su prikladne za akvakulturu. I to je, to je zapravo bio, bila polazična osnova za njih. Tako da to objašnjava e, povećanje proizvodnje. A pitanje gospođe Tom, e, Tomašić, sjećate se pitanja koje je postavila gospođa Tomašić? Ne, ne, mogu odgovoriti na pitanje gospođe Tomašić. Hvala. Definitivno pokušavamo povećati e, svijest na institutu E, da proizvodnja zdrave ribe ne znači nužno da ta riba mora jesti malu pelagijsku ribu. Pokušavamo testirati, odnosno mi testiramo hranu za životinje koje sadržu, sadrže e, nus proizvode e, peradarstva. Zatim koristimo plat, biljne proizvode u hrani, isto tako insekte u različitim obrocima, mjerimo rast ribe, boju fileta, aktivnost e, pojedinih probavnih enzima, kao i puno različitih biokemijskih i genetskih indeksa. Tako da možemo brojčano pokazati da neovisno o tome hranite li ribu alternativnim izvorima proteina koji imaju Mm, dobar sadržaj aminokiselina. Možete pokazati da li riba raste, je li zdrava, je li proizvod prihvatljiv e, potrošačima, općenito potrošačima. U redu, hvala, gospođo Tomašić ask you in English too. <laughs> Postavit ću vam onda ja pitanje na engleskom. Na koji način možete e, tu ribu osigurati za potrošače. Jer kao što znate, ljudi u Hrvatskoj ne vole e, ribu iz uzgoja. Ali postoji nešto nestašica ribe. Ne mogu si priuštiti ribu iz divljeg ulova. Tako da puno ljudi ne konzumira rižu, ali puno postoje ribe iz e, eko uzgoja. E, vi ste morska biologinja, zar ne? Da. Kako približiti ljudima ideju da je ta riba jednako zdrava kao i ova iz divljeg uzgoja? Dosta smo aktivni u popularizaciji znanosti na takvim sajmovima koje se e, time bave i pokušavamo biti aktivni na društvenim mrežama, pokušavamo doprijeti do ljudi koji nisu primarno znanstvenici i pokušavamo im običnim jezikom objasniti što tamo radimo. Zajedno sa, pita sa brandiranjem i, i marketinškim strategijama e, s, proizvođača, rekla bih da je to dobar pristup educiranju ljudi o proizvodima akvakulture. Hrana za životinje koju sam spomenula i dalje u fazi testiranja i trenutno smo u fazi laboratorijskih ispitivanja i sada e, to prebacujemo na e, lokalnu e, lokalno uzgajalište, ali to je daleko od komercijalne proizvodnje u ovoj fazi ali ako i uspijemo uvjeriti ljude da je akvakultura održiva te okolišno prihvatljiva i da predstavlja bolji izbor, mislim da kada bi to prihvatili općenito, dakle akvakulturu općenito, onda prihvaćanje različitih vrsta akvakulture da bi to onda bilo e, lakše. Merci pour e, Hvala na odgovorima. imali li još pitanja? Ja imam jedno pitanje, zapravo malu šalu. E, u svakom slučaju govorili smo već o promjenama u uzgoju, promjenama u uzgoju u Francuskoj e, postoji e, zakon koji se odnosi na e, ne autohtone vrste. Postoje li to i u drugim zemljama? svakom slučaju e, znam da to e, nije uvijek lako u uzgoju riba, ali može li se, e, mogu li postati takvi pogoni? Facile To je dosta kompleksno. Pokušavamo pojednostavniti sustav i pokušavamo ga standardizirati. Danas, ovo je dakle E, dugo drugo takvo iskustvo nakon Berlina i Brisela, kompleksno se povećala, kao što sam rekao, to je nešto što je puno e, teže e, napraviti na zgradama, ali to se radi recimo u Parizu. imamo projekt od 8 ili 10 tisuća kvadratnih metara za proizvodnju ali u svakom slučaju e, obično radi se o malim e, proizvodnim površinama, a recimo ako imate grad e, Lil, u svakom slučaju mislim da kad proizvodite toliko ribe, to je previše za mali grad Lili, morate prodavati i drugdje. Ali postavlja se pitanje hoće li ljudi kupovati robu, ribu iz uzgoja akvaponika koja je nepoznata ljudima, u onom trenutku e, kada shvate da su cijene prihvatljive, ri, e, okus je dobar, ako potvrdimo da nema antibiotika, kemije, niti niti ičeg e, drugog što je prisutno drugim ribama, očito je, a isto tako nema niti plastike koja dolazi iz oceana, a to je i nešto na čemu treba raditi, hrana za ribe i dobrobit životinja, sve je to nešto što treba uzeti u obzir. U svakom slučaju kad je riječ o zakonskom uređivanju, eh, jasno je da je to dvostruko skuplja riba, ali je i sto puta svježija Lavska je veterinarsko tijelo u Belgiji. Oni to stavljaju pod e, led na 17 sati. To je puno bolje nego tri tjedna, što je slučaj za velik e, broj ribe koja dolazi iz daleka. I u trenutku kada prođe poruka, i zato sam malo prije rekao da akvaponika bi trebala e, imati svoju posebnu od, oznaku. Europska komisija me tražila da napravim izlaganje o tome. U svakom slučaju mi smo partner koji se uključuje u tu priču, bilo da se radi o ribama, ambalaži, hrani za ribe i tako dalje. U svakom slučaju mi eh, želimo uvesti oznaku lokalna akvaponika i to bi omogućilo pristup tržištu e, ljudima e, koji za sada ne znaju da to postoji, odnosno ne vide razliku. Hvala. Imam jedno pitanje i za gospođu Dela Cruz. E, čuli smo da se spominju vongole koje mogu hvatati CO2, govorili smo o hvatanju toplin, odnosno oporabi toplinske energije, o Zatim govorili smo o različitim vanjskim posljedicama koje su pozitivne. Da li u strategiji za akvakulturu Europske komisije te vanjski, ti vanjski pozitivni rezultati su uzeti u obzir kao nešto što treba vrednovati i što zaslužuje financijsku potporu. Um, Hvala na pitanju. Kao dio ovog aspekta na koji sam se referirala, to je dakle uspješnost ekološka, onda moramo naravno u, kod akvakulture želimo optimirati koristi i ne samo za tržište nego za ekologiju i za okoliš. I naravno da je zato sad bitno naći put kako ćemo promovirati takvu vrst ekoloških usluga koje nam daje još paralelno akvaponika i općenito akvakulture koje se u takvim novim uvjetima akvaponike organiziraju. To je nešto o čemu mi intenzivno razmišljamo. Danas što se tiče financijske potpore to je danas već moguće. Dakle sve što vam što može naime pomoći i služiti kao paralelno, dakle ublažavati e, loše posljedice po ekologiju se može sufinancirati od država članica. Hvala, ako nema drugih pitanja, onda ćemo zahvaliti govornicima i hvala vam svima što ste došli E, i pojasnili različite teme koje se odnose na akvakulturu. Hvala i gospođi La Cruz e, iz Europske komisije. Sada predlažem e, da predlažemo na sljedeću točku dnevnog reda. Nismo previše ubrzali? Nismo. Dobro, onda prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izazovi perspektive za sektor ribarstva na Crnome moru. 2.10.2019. godine tražili smo izradu e, samoinicijativnog izvješća o izazovima i perspektivi za sektor ribarstva na Crnom moru. E, izvješće je dodijeljeno klubu SID, kolegi Ivi Hristovu, koji nije došao. Evo, on upravo dolazi. Onda sam ipak malo previše ubrzao stvari. Dobro, Danas ćemo imati raspravu sa e, dvoje stručnjaka, gospodin Miguel Bernal, znanstvenik e, opće komisije za ribarstvo e, za Mediteran, te s gospođom Kristinom Sandu, koja je znanstvenica s Biološkog instituta za biologiju iz Bukurešta. Molim vas, E, molim vas izađite ako nemate posla ovdje. E, Gdje su naši stručnjaci? Evo, stigli su. Mi bi trebali sad početi sa gospodinom Hristofom, ali jeste ovdje. Dobrodošli. Dakle, riječ ćemo onda dati gospodinu Miguelu Bernalu, koji odmah kreće sa svojom prezentacijom kao naš e, stručnjak gost. Imate deset minuta. Hvala lijepo. Hvala vam na pozivu, na sudjelovanje na vašem odboru. Za nas mene je to i čast i užitak što vam mogu predstaviti moju organizaciju. Imam jednu malu prezentaciju. Ne znam da li tehnika radi da vam ju prikažem. Well, maybe the presentation is put on the screen, I can... Evo, sad kad se to e, dok se to regulira ta tehnika da sebe predstavim. Ja predstavljam e, Generalnu komisiju za sredozemlje, a to je zapravo regionalna organizacija za upravljanje rubalovom u sredozemlje Crnomoru. moru i inače naša organizacija je prisutna i u Crnom moru jer su uglavnom sve priobalne e, države su barem pristupile osim Ruske federacije. I danas sam htjela samo neke kratke informacije dati koje o tome što mi radimo. Mi imamo vrlo ciljane tehničke projekte za Crno more koji uključuju sve zemlje, čak i Rusku federaciju u tom slučaju i um, naravno oslanja se na financijsku pomoć za sve svoje projekte, financijsku pomoć Evropske unije. Zahvaljujući tim projektima imamo poprilično dobre informacije o ribarstvu u Crnom moru. Na temelju tih informacija, ako možete odmah krenuti na četvrti slajd, četvrtu prozirnicu, Molim. Ja nemam ništa. Dakle, molim na broj četiri odmah da vidite. Dakle, samo da kratko objasnim. Dakle, imamo vrlo, vrlo ciljane, precizne tehničke projekte koji nam daju jako dobre informacije o tome kako izgleda sektor ribarstva u Crnom moru. Ovdje vidite male brojke jer one su usmjeren, odnose uglavnom na ljude na brodovima. Međutim, sektor je vrlo bitan, bez obzira na mješovite oblike ribarstva. Kad uzmete u obzir ko sve živi tamo i ko se onda, ne samo oni koji su na ribarskim brodicama, imaju ribarske brodice, nego recimo ribaju na druge načine, onda morate Uh, uzeti u obzir da je to barem šest put više od onih brojke koje možemo na početku prema samoregistraciji plovila prikupiti. Jer jako puno ljudi se bavi tradicionalnim barim ribarstvom pa nema prijavljene ribarske profesionalne barke. I sad, nakon svih konzultacija koje smo vodili i sa svim dionicima, smo i identificirali koji su im najveći izazovi i problemi. Jedno je naravno pre, uh, izlovljenost i iskorištenost resursa, istrošenost resursa, to je jasno. Ali osim toga, ribari imaju i neke posebne socioekonomske probleme u Crnom moru u odnosu na druge e, dijelove europskih voda. Oni dakle imaju mali tradicionalni ribari imaju puno niži prihod na Crnom moru nego što imaju u bilo kom drugom dijelu sredozemlja. Zatim imamo jako puno NNN ribarenja u tom kraju Dakle, to znači da se to negativno odražava ne samo na resurse, nego i na ekonomsku e, e situaciju, život i općenito standard ribara. E, Crno more zatim ima jednu vrlo osobitu ekologiju, posebne ekološke sustave. To je naime jedan poluzatvoren morski bazen i jako je osjetljiv zbog toga na ljudski utjecaj, jer se ne može pročistiti kao otvoreni ocean i mora. Ima recimo osjetljive, eh, osjetljive vrste koje tamo žive i koje su izložene stalno dodatnom zagađenju. Zatim, jako stradava od klimatskih promjena koje mislimo da generalno tu regiju teško pogađaju. Da bi se mogli s time nekako nositi, moramo i popraviti upravljanje ribarstvom kako bi se uopće nosili s tim i održali neke ribe tamo, pogotovo onim anoksičnim dijelu voda i ostalom. I da bi opće ribarstvo tamo i u postojalo još. Kad govorimo o glavnim vrstama koje nastanjuje Crno more, vidite koje su tu ključni prioritetne vrste za, za ovo more. Dakle, imamo romba, odnosno pasa kostrelja i tako dalje. Uglavnom, Imamo i dva izuzetka, to je evropska papalina za koju se smatra da nije sigurno još, nije sigurno da li je ona u održivom stanju, taj stok ili nije. Ali u svakom slučaju mi to pratimo. E, zatim e, trlja. Trilja je isto problematična, ali nije sigurno jer imamo recimo znakove da je ona preizlovljena. Zatim imamo jednu novu vrstu, to i zapravo nije tako više tako nova, to je vrsta jednog azijskog puža, grabežljivac, i koja je u zadnje vrijeme postala jako interesantna za tržišta, jer se brzo razmnaža, iako je invazivna vrsta. I za nju se, tu vrstu tog puža azijskog se pretpostavlja rapa velika, rapana vroza da je relativno blizu MSY. Međutim, mi kao što znamo još e, inšuni su previše islovljeni kao i pas kostre koji je kompletno uništen tamo. Dakle, kao što vidite, uz izuzetak same papaline, za sve ostale vrste koje su vam tu navedene i koje smo mogli identificirati u Crnom moru, vidimo da je apsolutno ugrožen stok i da bi se tu trebalo puno tog izmijeniti. Na dnu ovog slajda vidite posebno u slučaju obliča ili romba. Vidimo da to rezultira sad sa jednim, u zadnje vrijeme se biomasa donekle e, počela oporavljati, ali i dalje je, se smatra da je stok preizlovljen. No, kod e, romba ili obliča se smatra da neki znakovi daju nagovještaj poboljšanja blagog ali da govorimo o socioekonomskim izazovima za taj sektor u Crnom moru. U odnosu, za ostatak, u odnosu na ostatak zapadnog Mediterana gdje mi vrlo aktivno sudjelujemo svemu, ovdje imamo jedan mali dio ribara koji su dakle vrlo zap, visoko je zaposlenost, ali su prihodi jako niski. I rezultati koje imamo iz naših analiza govore da je cijeli sektor malih ribara vrlo ranjiv unutar te ribarske zajednice, da, jer premda su kao zaposleni, visoko zaposleni, oni imaju jako male prihode. A, I vidimo da je sektor prerade riba ima najniže indekse i koeficijente u svemu od svih mediteranskih regija i to zato što je veliki dio pelagične ribe koja se lovi u Crnom moru nije namijenjena uopće ljudskoj potrošnji nego proizvodnje ribljeg brašna koštanog brašna, dakle hrani za životinje, a to onda donosi puno manje cijene, prema tome i tu su jako niski prihodi. Idemo odmah na zadnji dio prezentacije koja govori o nekim odlukama koje su nedavno donesene, a bile bi korisne za ovu našu raspravu, nadam se. Mi u našoj općoj komisiji se bavimo sa tri aspekta. Jedno je upravljanje ribarstvom, drugo je posvećen donošenju ciljanih odluka u, o mjerama u borbi protiv NNN-a, a treće su mjere koje se odnose na očuvanje stokova. Što se tiče upravljanja, mi smo usvojili jedan regionalni plan akcije za očuvanje malih e, tradicionalnih ribara i to kako u Mediteranu, tako i u Crnom moru. I nadamo se da ćemo tim akcijskim planom popraviti i malo pomoći da prežive oni najranjiviji mali ribari s najmanjim prihvatima. Zatim imamo ciljani plan za oporavak stoka obliča ili romba Nadamo se da ćemo uspjeti konsolidirati ove dosadašnje neke male poboljitke koji su se dali nazrijeti. Zatim imamo isto tako jedan ciljani program istraživanja za ovog azijskog morskog puža. To je nova, iako invazivna vrsta, ali koja je privukla puno pažnje jer je jako uspješna na tržištu. I mi pokušavamo sada proizvesti jedan primjereni znanstveni savjet da se donesu onda na temelju tih savjeta i prave odluke u vezi sa tim stokom. A osim toga pripremili smo i nekoliko e, preporuka za ribarstvene aktivnosti koje su obavezne za naše članove i za sve one članove koji su promatrače ili pristupili bez punog članstva. Zatim, glede borbe protiv NNN-a i tu imamo jedan niz preporuka kako se boriti protiv tog ilegalnog i neprijavljenog i nereguliranog e, ribolova. U to isto spada e, popis i ažuriranje popisa svih ribarskih plovila kako bi vidjeli ona koji nemaju e, dozvole. Radimo na poboljšanju elektroničkog registra i log kao i elektroničkog nadzora, ali zato moraju brodovi biti adekvatno opremljeni. Zatim bavimo se i ribljom opremom, ribičkom opremom jer e, mislimo da ćemo na taj način smanjiti štetne efekte kao recimo kad se koristi e, fad za izlov preveliki i tako dalje. Nadalje, imamo predviđene različite mjere za očuvanje stokova različitih vrti morskih pasa i drugih ugroženih vrsta. I imamo minimalne standarde za recimo ove pridnene mreže kojima bi se trebale recimo kočarice koje vuku one grozne prednene mreže i oštećuju trebale koliko toliko pridržavati standarda i smanjiti ekološke posljedice njihovog djelovanja. A sad dolazim na ono šta mislite da je potrebno i koje bi se akcije trebale poduzeti u cilju i u želji da se popravi stanje u čitavom tom sektoru ribarstva. Prva skupina stvari je popravljati informiranje i prikupljanje informacija jer nam to treba da donesemo bolje odluke. Zatim moramo trenirati ljude i izgrađivati kapacitete. Zatim trebamo donijeti odluke o novim ograničenjima ribarstvenih mogućnosti i zatim treba vidjeti koji su potencijali uzgoja, odnosno ribara ovih e, vrsti novih kao tog azijskog puža a zatim radimo i na drugim populacijama riba i najkomercijalnim vrstama. Investiramo u malo i tradicionalno ribarstvo i očekujemo da ćemo u suradnji sa sveučilištima različitim u našoj regiji postići onda bolje e, edukaciju i trening e, malih ribara što će im pomoći da se održe u poslu i surađujemo naravno sa drugim sektorima plavog gospodarstva kako bi pomogli onda ljudima da postignu veći standard i poboljšaju svoj način života. I na kraju pojačavamo aktivnosti u borbi protiv NNN-a, dakle prvenstveno imamo i sistem nadzora na čitavom Crnom moru koje jačamo i pazimo na opremu brodova da ih možemo uopće registrirati i vidjeti satelita. I time bih ja došla do kraja svoje prezentacije šta naša opća komisija radi za situaciju na Crnom moru. Spreman sam za pitanja. Hvala lijepo. Hvala vam na izlaganju, gospodine Bernal. Sada predajem riječ gospođi Sandu. Izvolite. Imate desetak minuta. Hvala. Hvala vam na ovoj prilici da ste mi pozvali naš odbor gdje ću vam pokušati prezentirati sve one naše velike brige u vezi jedne vrlo posebne vrste koja je nekad jedne posebne riblje vrste koja je u čitavom dinavsko-crnomorskom bazenu i regiji omogućavala tisućama i tisućama ljudem da prožive i egzistenciju im osiguravala, a sada je debelo ugrožena, a to je jesetra. Zašto smo se na jesetru koncentrirali? Zato što je to najvrijednija slatkovodna e, vrsta ribe iz koje se proizvodi iz njezine iskre, ikre kavijar. Sama Jesetra se smatra i naziva živim fosilom, jer je ona preživjela iz dino, doba dinosaura koji su nestali, a ona je ostala. Ona ima vrlo visoku e-, ekonomsku, kulturnu, ali i znanstvenu vrijednost i ona je jednostavno zaštitni znak, upravo prava ikona čitave regije Dunava i Crnog mora. Kao što smo već i prije često govorili i znamo svi, e, jesetra je i kao što smo danas opet rekli jesetra i lov na jesetru je omogućavala, opće davala egzistencijalni minimum svim lokalnim ribarima. Evo pogledajte ovdje podatke na ovom slajdu koji su bili do prvog pa do drugog svjetskog rata i tako dalje. Vidite je bilo 200 do 900 tona do 939. ulova godišnje kada je napravljena jedna velika greška jer su dozvolili ulov prevelikog broja odraslih riba, što je onda e, za sljedeće godine smanjilo bitno reprodukciju jesetre i sad vidite 939 su imali takav dozvoljeni ulov da se od toga više nikad jesetre nisu mogle oporaviti niti preći u adekvatnu e, reprodukciju. Sljedećih 30 godina se u godišnji ulov kretao između 200 i 300 tona ulova, a zatim 70. godina, krajem 70. je došla nova katastrofa za jesetre nam izgrađen je veliki nasip na Dunavu i time su oni spriječili jesetru da iz mora ode opet u rijeku Dunav, natrag gdje se mrijeste, jer se ne mogu mrijestiti jaja i munište slana voda. Nakon 988 je ponovno jako um, propala njihova situacija i općenito se više nije moglo govoriti o nekakvom lovu na jesetru jer je njihov broj bio tako malen. Uh, kao što sam već rekla, jesetra spada u među najstarije vrste na zemlji. Ona je otprilike vrsta koja je otprilike 250 milijuna godina stara. To je najveća E, slatkovodna riba koja može narasti do 8 metara dužine i biti teška čak 2 tone. Takvi se primjerci danas više ni ne mogu naći, ali tako je to bilo. One vrlo dugo žive i dugo dozrijevaju, e, recimo treba im najmanje 10 godina da postanu reproduktivno sposobne a imaju mogućnost živjeti i više od 100 godina. Ali to se naravno u ovo doba više ne događa s obzirom da ih jedva dožive 30 godina i već budu ulovljene. Ta vrsta se živi i hrani se negdje uz dno E, voda, slatkovodnih ili slanih gdje žive, jer su vrlo osjetljivi na onečišćenje. Mi to naravno povlači. Većin, veći dio vrste su migratorne vrste. Samo je jedna e, vrsta je setre živih cijelo vrijeme u slatkoj vodi ostale i žive u moru, ali kad se trebaju reproducirati i mrijestiti, odu u slatko vodu, pa se onda ponovno vode iz, iz rijeke u more. E, kakva je, dakle, 2010. godine smo imali jednu, e, dakle, koji je trenutni status očuvanja. Pet vrsti i jesetri su kritično ugrožena, jedna je vrlo osjetljivom stanju. I ono što je začuđujuće je da Dunavski crnomorski bazen je od osam vrsti od osam vrsti jesetre koje žive u Europi, šest ih se moglo nekad naći u Crnom moru, ali danas više ne. Jedna od tih vrsti, a to je atlantski, atlantska e, jesetra se smatra, ili štirion se smatra kompletno e, zapravo ugroženom i nestalom. Druga vrsta koja se smatra da je nestala to je sim ili kečiga kratkonosa ona u proteklih 20 godini zapravo nije viđena nigdje nego to i tamo u donjem e, Dunavu, ali izolirano. Treća vrsta koja je kritično ugrožena to je takozvana ruska ili dunavska jesetra, a sve ostale vrste kao što je recimo kečiga ili paštruga ili moruna su isto u jednom jako teškom stanju. Kad pogledate podatke koji govore o uspjehu prirodne e, reprodukcije, dakle mi vršimo nadzor kako izgleda mlađi jesetre i kako to izgleda kad se vraćaju nakon mriještenja u Dunavu Crno more, možemo reći da su e, beluga, dakle moruna i da su dakle moruna i i pastruga u jako lošem stanju, jako u malom imaju samo fragmentiranu populaciju. Ruska pastrva, e, ruska, e, ruska jestetra praktički na rubu kompletnog gušenja. A mislimo da nijedna opće se ne, ne, ne, ne Kao što znamo, nijedna vrsta ne može bez mlađe preživjeti. Prema tome, naši zaključci su da treba potpora za jesetre, pogotovo za ove glavne vrste, morunu i samu kečegu, zatim kratkonosu kečegu pa štrugu jer su na rubu iz, e, Koji su njihovi gravni razlozi zašto su nedostajali? To su naravno bila preveliki izlov zbog mesa i kavijara ali ilegalno e, lovokradice, ribolov, zagađenje, zatim gubitak svih migracijskih koridora važnih za to ribe, uništenje njihovih vitalnih habitata zbog različitih izgradnji hidrotehničkih, dakle, nasipa. Kao što znamo, kad je nasip napravljen početkom 70-ih, one više nisu mogle iz mora otići do e, Dunava i e, vice versa i vratice, a ako ne mogu otići iz slane vode u slatku, ne mogu se mrijestiti, pa ne mogu ni preživjeti. Zatim imamo i problem što se i nizvodno od Dunava zbog drugih različitih hidrotehničkih e, konstrukcija i građevina, recimo to nisu samo nasipi i hidrocentrale, tu su problemi i sa e, sustavima za pročišćenje otpadnih voda u blizini i kanalizacijama i čitav niz drugih problema. Zbog toga naravno oni gube svoje prirodne habitate jer ne mogu onečišćenje podnijeti. Zatim imamo jako, jako smanjen broj onih riba koje su e, spolno zrele i mogu se reproducirati i dakle nema više uopće onih koji se mogu ikrulo iznijeti. I na kraju još jedan od razlika je da se u tom e, morsko-riječnom bazenu pojavile i neke invazivne ne, dakle, strane vrste koje još i smanjuje mogućnost preživljavanja jesetrema. Sad koje su mjere konzervacije bile i očuvanja, dakle stoka jesetri u Dunavskoj regiji? 2005. donesena je na temelju Bernske konvencije akcijski plan za očuvanje Dunavskih jesetri i onda je zabranjeno u dunavskim zemljama loviti uopće jesetru. 2020. jesetra je proglašena glavnom zaštitnim znakom čitave Dunavske regije i pretvoren je projekt zaštite Dunava je postao glavnim zapravo oglednim projektom za kompletne ekološke i ostale aktivnosti na očuvanju bioraznolikosti i međutim E, i paneuropski plan koji je donesen i opet 2018. o zaštiti e, jesetri, akcijski plan, ali evo, nije se sad još baš previše dogodilo. I e, sad koje smo mi recimo pouke naučili primjerice iz Baltika i koje smo pokušali primijeniti u ovom programu zaštite u Crnom moru. Dakle, bilo je jako teško općenito uspostaviti neki program za oporavak stoka. Gotovo 20 godina je zapravo potrebno da se stvori prava, ona osnova riba koja će se kasnije reproducirati i da krene se sa onim de facto programom um, obnove stokova. A osim toga bilo je potrebno očistiti i pripremiti mnoge prirodne habitate. Zatim, e, klimatske promjene su se jako loše odrazile na riblje stokove, zatim strane invazivne vrste, masovni turizam u priobalnim područjima, naftna industrija i dalje, naravno, hidrotehničke gradnje kao i ilegalni e, lov, ali i bacanje usputnog prilova. Čitava regija Dunava i Crnog mora, što im je velika prednost, još uvijek ima tu i tamo negdje populacije, barem fragmentarno, divljih jesetri i još uvijek koje još, ajde se mogu prirodno reproducirati, ali zaštita postojećeg genetskog pula jesetri i inicijacija hitnih mjera konzervacije mogao bi spriječiti kompletno istrebljenje tih vrsti a zato što je potrebno jedan znanstveni program monitoringa kako bi se onda mogla identificirati oni ključni habitati koji su još preostali za jesetre, zatim da se uvedu zaštićena područja kojima bi se okružili ti habitati i preostale populacija tih riba koje tamo zateknu. Zatim da se omogući akvakulturi da uspostavi e, po cijele e, objekte za konzervaciju riba u priobalnom području, zatim da se krene sa konkretnim programima obnove stokova i, za, i u, naravno uz jedno kontinuirano praćenje i monitoring njihove učinkovitosti. Potom da se pojača kontrola nad zabranom lova na jesetri u svim zemljama Dunavu i Crnom moru, je da se vidi da li to se stvarno poštuje. Još jedna ključna mjera bi bila i da se razvije alternativni izvor prihoda za lokalne zajednice kako bi ih se spriječilo sudjelovanje u ilegalnom, nereguliranom lovu na jesetre. I na kraju da se uspostavi i da se etablira i uzgoji komercijalna akvakultura koja bi opet im pomogla u preživljivanju i lokalna tržišta zadovoljila. Kako bi sektor ribarstva mogao izvući koristi iz tih zatvore, iz zaštitnih mjera. Iako to možda zvuči malo iznenađujuće, ali e, etabliranje područja za oporavak ribljih stokova se pokazao vrlo, vrlo korisnim za sve. I to zato, zato što se riba je u tim e, područjima postajala sve veća, više se reproducirala, bilo je više mlađi, a ta riba nije ostajala samo u zaštićenom području, nego bi se raširila i u druga područja i ušla u one ribarske sektore gdje nije bila zaštićeno i gdje su ljudi ih smjeli loviti. I onda su im donijeli puno bolji ulov nego što je to, su oni to prije imali. Dakle, kao što vidimo, te zaštićena područja mogu upravo pomoći ne samo oporavku stokova i ekosustava i ojačanju njihovog izdržljivosti tih ekosustava, nego pomoći i ljudima u onom ribarskom dijelu koji ribaju da bolje ulov imaju. E, za evropski, to je ostalo mi navedeno u politici ribarstva od e, prošle godine, pravo od 2012. nadalje puno primjera iz Francuske, Španjolske, i Italije dokazali su da te zaštićena područja jako uspijevaju. Iako su ribari bili u početku malo protiv e, uvođenja takvih područja, prije ili kasnije su uvidjeli te e, prednosti. U ovim zemljama koje sam spomenula je to trajalo nekoliko godina, ali danas oni podržavaju ribari te mjere. Zatim još jedna dvostruka E, korist bi bila da se stvori alternativni izvor prihoda za lokalne zajednice. Jer e, ribari su, koji su smanjili svoje ribarske aktivnosti jer nemaju više šta e, općenito loviti, oni bi mogli dopunske raditi u samim akvakulturama ili prerađevinima teh akvakultura ili proizvoditi sami različite bioproizvode i nadopuniti time bioturizam koji postoji, ekoturizam. Nadalje, to su, ovo su ključne poruke koje smo htjeli ovdje poslati u vezi e, jesetri, ali one su samo jedan primjer e, onih evropskih vrsta koje, čija egzistencija je ugrožena. akcijski e, akcijski, pan-evropski akcijski plan za očuvanje jesetre predstavlja i donio je ključne konzervatorske mjere koje su potrebno poduzeti na europskoj razini. U Ustanovljivanje i zapravo kraj, konkretan početak sa e, oporavkom stokova kroz ustanovljavanje tih zaštićenih područja u svim europskim morema mogao bi generalno pomoći sektoru ribarstva u Europi kako bi postigli dugoročne efekte, te se područje moraju uspostaviti u suradnji sa lokalnim dionicima i svim e, lokalnim zajednicama. Hvala vam. E, Prelazim na francuski, u svakom slučaju barem danas govorim francuski. E, gospodin Hristov, izvolite jer nije sve ružičast, nije baš sve super u Crnom moru, ali ima nade. Da, ima nade, ali ako se ne protivite, ja ću govoriti bugarski. Благодаря на господин Бернал и на госпожа Сандо за това, че насочиха вниманието на тази комисия към проблематиката на Черно море и част от неговия басейн. To je najnovoto more na Europejski sijus, za koje... Ja bih najprije zahvalio našim predavačima koji su govorili o problemima Crnog mora. Europska unija je dobila pristup Crnom moru tek nakon ulaska Bugarske i Rumunjske. Crno more ima posebna obilježja i to se odnosi i na politiku i na geografiju i na okoliš. Osim Bugarske i Rumunjske, još četiri su zemlje na Crnom moru koje nisu članice Europske unije. To su Ukrajina, Rusija, e, Turska i Gruzija. Zbog članstva u Europskoj uniji Bugarska i Rumunjska poduzimaju mjere kojima se načuju očuvati riblje stokove u tom moru. Nažalost, te mjere nisu dovoljno učinkovite ako ih ne primjenjuju i ostale države koje leže na Crnom moru. Dakle, očito je da treba jedan sveobuhvatniji pristup. Mi često razgovaramo o klimatskim promjenama. a u Crnom moru temperatura vode raste, pojavljuju se nove vrste. I to vrste tipične e, e, vrste za Mediteran, poput recimo zvijezde. Morske zvijezde. će Tim je vrstama potrebno dosta vremena da Crno more postane njihovo prirodno stanište, no to je proces još uvijek, e, taj proces počeo treba nam više novaca zato što se pretpostavlja da će nove vrste narušiti uobičajenu ravnotežu Crnog mora. E, to je stanište vrlo osjetljivo prema nekim istraživačima. To je i najzagađenije more u Europi. To naravno također negativno utječe na riblje stokove. Ovaj, ovo more. Dobro, iako zapravo prihodi od ribolova nisu značajni, ipak stvaraju određen broj radnih mjesta. Dakle, plovila ima dakle 1800 iz Bugarske, i sve ukupno 11,5 tisuća plovila e, iz svih zemalja. Europska crnomorska flota je uglavnom sačinjena od malih ribarskih plovila, a oni ne izlovljavaju dugo, te love ribu tek nekoliko mjeseci. Ljudi koji rade u ovom sektoru su uglavnom starije osobe. Nema puno udruženja ni organizacija um, ribara na području Crnog mora. Vlade ovih uh, zemalja pokušavaju potaknuti udruživanje. Osim vaših preporuka, Zapravo, osim ovih preporuka, ja bih spomenuo i neke dobre prakse i trendove. Veliki dio ribljih stokova e, se suočava s problemom pretjeranog izlova. E, potražnja za morskom hranom i morskim bjelančevinama raste. A ribolov može napredovati i može pomoći da se zadovolji ta sve veća potražnja. a akvakultura, dakle i za ribu i za mm, e, školjkaše te za morske alge, ne bi sigurno e, narušila turizam. Još jedna važna tema je označavanje. I mislim da bismo trebali uvesti prepoznatljive oznake kako bi potrošači mogli donijeti informiranu odluku. E, moram također reći da se industrija dosta dobro razvija, da e, izvozi u druge zemlje Europske unije te na tržišta treće zemlje, uključujući i zemlje dalekog istoka. Evo imam još nekoliko e, prijedloga koje ću uključiti u svoj izvještaj i ja se nadam da ćemo o tome moći razgovarati u ovom odboru u svibnju. Dobar dan, gospođo Lene. Prije nego što vam predam riječ, Ja ću nešto reći, gospođo. Aha, ipak ću vam predati riječ. Hvala stručnjacima na ovim prezentacijama i hvala što ste e, pristali doći na, na odbor. Imam samo jedno pitanje koje se odnosi na Crno more. Budući da tamo svjedočimo i pretjeranom izlovu i NNN-u, i to se uglavnom odnosi na četiri zemlje koje nisu članice Europske unije. Imam pitanje o njihovoj spremnosti da sudjeluju u pregovorima za unapređenje situacije u Crnom moru i koliko su spremne sudjelovati ili prihvatiti sustav praćenja u eh, Crnom moru. Hvala. Hvala na pitanju. Ja imam jedno pitanje koje se nadovezuje na vaše. Da li danas imamo dovoljno alata za kontrolu? Govorili smo o NNN ribolovu. Postoje li dostatni instrumenti za kontrolu NNN ribolova? Ne znam da li da predam e, riječ stručnjacima ili e, ili gospođi valeri Aha. E, hvala puno i čestitam na izboru. Kao što je rekao gospodin Bernal, e, ovo je jako važan sektor za Europsku uniju. Kad je riječ o broju brodova, e, o predstavlja tek 3%, a po broju e, iskrca 4%. Međutim, i dalje su tu problemi okoliša i postoje neki specifični problemi za Crno more. Međutim, ti stokovi su svejedno jako važni. Na europskoj razini uvijek smo uvodili mjere za upravljanje stokovima. Također smo anticipirali mjere prije nego što ih je usvojila Komisija za Mediteran i imamo i za romb mjere, a isto tako i za papaline. Uveli smo i novo upravljanje za Crno more i to putem e, Bukare, putem ministarske izjave z Bukurešta i Sofije i to je omogućilo suradnju svih država regije. Postoji veliki problem Crnog mora, to je problem NNN ribolova puno je nezakonitog ribolova zato što nije bilo mehanizma za kontrolu. To je bio, bio problem Crnog mora i zato smo putem Komisije za Mediteran osnažili te, me, te mehanizme i 2019. godine smo usvojili novi plan upravljanja za e, romb koji je najvažnija riba za Crno more i isto tako smo uveli sustav za dozvole, ribarske dozvole, zatim sustav praćenja, zatim uveli smo sustav osnaživanja kvota i sustav sankcija. Prvi puta smo uzeli sustav paybacka, znači ako e, prijeđete kvotu imat ćete sankcije, Isto tako e, smo uveli sustav catch certificata, što znači da trgovina, odnosno da trgovina e, robom će biti pod kontrolom i postoji potpuna sljedivost za taj proizvod i to je prvi puta da smo uveli takav mehanizam. Dakle, osnažujemo zajedno s agencijom, e, imamo projekt kontrole s agencijom iz Viga i ta agencija ima sustav edukacije za inspekcije i e, sustav razmjene inspektora i e, o, pokušavamo, odnosno ohrabriti sve dionike da sudjeluju u toj edukaciji. Želimo zadržati e, tu suradnju na svim razinama. Na znanstvenoj razini, prikupljanja podataka, na razini kontrole, na razini programa, nadzora na moru, na regionalnoj razini. E, i zajedno s Komisijom za Mediteran smo uspostavili program e, Black e, for Fish. On omogućuje Turskoj, Rusiji i Ukrajini da zajednički sudjeluju u znanstvenim istraživanjima. To je jako važno, ali je tu i program Aquacol. Mislim da je to jako važno područje i uveli smo centre za demonstraciju kako bismo e, potaknuli akvakulturu u Crnom meru. Ja sam bila u Trabzonu i sama. Tamo postoji e, jedan e, turski centar za akvakulturu i uzgajaju romb i omogućuju jačanje populacija te ribe u Crnom moru i treba osnažiti suradnju neovisno o geopolitičkim poteškoćama u regiji i ako želite sudjelovati, pozivam vas e, da dođete na ministarsku konferenciju u Gruziji u desetom mjesecu, dakle u organizaciji e, organizacije za, odnosno Komisije za Mediteran, da biste vidjeli kako se to primjenjuje te kako e, sve to ponovno pokrenuti u regiji. Zahvaljujući tim konkretnim projektima, imat ćemo konkretne aktivnosti kako bismo se s jedne strane borili protiv NNN ribolova, e, uvest ćemo nove planove upravljanja jer treba upravljati resursima, uvest ćemo istraživačke programe koji su relevantni i isto tako ćemo se pobrinuti da napredujemo sa ovim programima za upravljanje i zajednički ćemo dokinuti NNN ribolov. Dakle, imamo novu dinamiku i nadam se da ćemo uz vašu pomoć moći nastaviti e, s tim e, ritmom. Hvala tajništvu Komisije za Mediteran što, e, na svemu što radi za ovo područje. Trenutno je Bugarin na čelu ovog programa, to je gospodin Galen Nikolov i mislim da je jako važno da Europska unija bude prisutna i da može sudjelovati i dijeliti svoju e, ekspertizu u području e, kontrole očuvanja stokova. Hvala. Hvala gospođo Lene na izlaganju. Ima li još pitanja ili e, komentara? Želi li stručnjaci nešto dodati s obzirom na ono što smo čuli? Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja bih samo dodao na ovo što je rekla gospođa Lene. Osim ministarske deklaracije i e, nadolazeći sastanak na visokoj razini u Gruziji, očito je da postoji spremnost za sudjelovanje u ovome. I to na visokoj razini. Na tehničkoj razini E, imamo vrlo dobru suradnju na svim ovim projektima i mislim da po prvi puta imamo i zajedničke aktivnosti između svih ovih zemalja. E, mnoge projekte organiziraju Turska, zatim Gruzija. Vode se vrlo dobre rasprave između Bugarske i Rumunjske o pripremi podataka. Po prvi puta smo također vidjeli snažnu suradnju između svih ovih zemalja. Osim toga, Ukrajina i Gruzija su podnijele i zahtjev za e, izgradnju kapaciteta e, te za provedbu nekih zajedničkih projekata Europske unije, koliko sam čuo. A ti zahtjevi za izgradnju kapaciteta pokazuju da su te zemlje spremne raditi na unapređenju vlastitih kapaciteta za kontrolu vlastitih, e, vlastitog ribolova koje, a što sam, kao što sam malo čas rekao, to u prošlosti nije baš tako dobro funkcioniralo. Tako da, eto, očito je da su ove zemlje zainteresirane za unapređenje vlastitih kapaciteta. E, I mm, ja smatram da bismo trebali porazgovarati s njima i razgovarati o tome da što imamo više zajedničkih pravila u e, Crnom moru, e, Dakle, ako pravila nisu ista, onda će pojedine zemlje smatrati da um, to nije u redu. Tako da jako je važno da sjednemo zajedno svi za stola, razgovaramo o tome i vidimo kako poboljšati stvari u budućnosti. Hvala gospođo Sandu, želite li nešto dodati? Hvala vam. Ja ja e, ne mogu, nisam dovoljno stručna da govorim e, o svim svom ribolovu u Crnom moru, ali kad govorimo o kontroli ribolova jesetra, e, sada imamo brodove sa GPS-om i njihova kretanja prati satelit i to nam stvarno pomaže da vidimo tko kamo ide. I kontrole se onda mogu e, provoditi na, na kopnu. Druga mjera bi mogla biti kontrola porijekla ribe u restoranima jer to je uglavnom e, konačno odradište nezakonitog ribolova. Odete u restoranu, naručite jesetru. Uvijek vam kažu ovom dolazi iz akvakulture, ali zapravo e, problem je u tome što se porijeklo ne kontrolira kako treba. Tako da jako je važno uspostaviti sljedivost e, proizvoda u restoranima. Hvala vam na odgovorima. Ako nema drugih pitanja niti komentara, predlažem da prijeđemo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o temi o kojoj smo već više puta razgovarati i to tijekom zadnjeg sastanka. To je protokol o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna. E, e, ICCAT ne želimo ponavljati rasprave koje smo već imali, ali želimo da nam gospođa Konte e, iznese prijedlog preporuke. Hvala vam. Prije nekoliko godina Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna je dogovorila da je potrebno izmijeniti e, svoju njezinu konvenciju kako bi se unaprijedila i kako bi bila učinkovitija kad je riječ o očuvanju tuna. 13. svibnja 2013. vijeće je dalo ovlaštenje Europskoj komisiji da ispregovara amandmane u tom e, smislu u ime Europske unije, koja je jedna od ugovornih strana ikata. Parlament je pozvan da da vlastitu suglasnost na amandmane koje je predložila Europska komisija. Izmjene koje su predložene poštuju mandat koje je dobilo vijeće te su u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom te posebno sa njezinom vanjskom dimenzijom. Najvažnija izmjena što se tiče stokova je proširenje područja primjene konvencije što se tiče e, očuvanja te upravljanja morskih pasa i, e, ražama. Još jedan ovo se odnosi na nov mehanizam e, rješavanja sporova zemlje članice se mogu dobrovoljno obratiti tom mehanizmu, ali odluke su obvezujuće za sve zainteresirane strane. Zatim prilagođeni su i unutarnji postupci koji se odnose na postupak donošenja odluka, na pravila i kvorum glasanja u komisiji ikad. Dakle, zahtjevi za e, jednostavnom većinom u situacijama u kojima se ne može ostvariti konsenzus. Zatim e, mijenjaju se postupci koji se odnose na e, odredbe o stupanju na snagu te o proceduri podnošenja prigovora. Kako bi se mogla zajamčiti veća fleksibilnost u procesu glasanja, ako nije moguće definirati konsenzus, onda će većina dvije trećine e, članica u komisiji donijeti odluku. Što se tiče tupanja na snagu preporuka, to se smanjilo sa šest na četiri mjeseca, a ne mogu postati učinkovite u kraćem razdoblju od tri mjeseca. Tako da mm, se ostavlja dovoljno vremena za podnošenje eventualnih prigovora. Zatim, razdoblje koje je definirano za podnošenje prigovora je maksimalno četiri mjeseca. Zemlje koje podnesu prigovor eh, ne moraju primjenjivati preporuke. No, ako prigovor ima podršku većine, to jest dakle pola plus jednog člana, onda preporuka neće biti učinkovita za nikoga. Cijeli ovaj postupak i definirani rokovi e, omogućuju članicama e, da e, odluke s kojima se ne slažu ne budu za njih obvezujuće, a istovremeno ne sprečava stupanje na snagu preporuka za one koji ih žele primjenjivati. Cilj svega ovoga je i veća transparentnost i zbog toga sam tražila jako puno pojašnjenja od strane Europske komisije koji joj zahvaljujem za suradnje te hvalim na odgovorima. Jako je važno istaknuti da predstavnici ribarstvenog sektora i nevladinih udruga da će moći sudjelovati na sastancima ikata te na sastancima svojih njezinih pratećih tijela. Zbog toga smatram da možemo izraziti pristanak na ovaj protokol izmjena s obzirom na to da smatram da amandmani konvencije će unaprijediti njezin rad i funkcioniranje. Isto tako jako je važno da e, vrste koje su e, ulovljene u dakle da tune budu zaštićene kako treba. Hvala vam. Hvala gospođo Konte na predstavljanju izvješća. Ima li javljanja za riječ? Nema javljanja. Dobro. Gospodine Jesen, ne znam želite li vi nešto dodati, pa kad ste već tu iskoristite to. Hvala gospodine predsjedniče i čestitke na izboru. Prijeći ću na englesku, engleski, budući da sam tako pripremio izlaganje. Evo vrlo kratko. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu ovog izvještaja. Pozdravljamo i sadržaj pozitivan ton za amandmane. Izvještaj lijepo objašnjava, e, to je dakle rezultat sedmogodišnjih pregovora koji su u pojedinim trenucima bili i dosta komplicirani ali svakako se išlo u pozitivnom smjeru budući da su modernizirani postupci te da su povećani kapaciteti za rješavanje problema brojnih e, stokova poput recimo e, onih morskog pasa. Htio bih samo skrenuti vašu pozornost na jedan aspekt e, u izvještaju. Možda je došlo do nerazumijevanja. To je na strani 7. Dakle, riječ je o mehanizmu za rješavanje sporova. Ovdje stoji da, je, da će odluku donos, donositi komisija. Ne, odluku će donositi arbitražno tijelo. Dakle, jedno vanjsko tijelo koje će donijeti odluku. Možda samo da se to ispravi, Prepostavljam da je to samo lapsus. I nadamo se da će odbor i na koncu Europski parlament podržati ovaj izvještaj i dati svoj, e, svoju suglasnost za zaključenje ovog protokola. Hvala na komentaru. Ako nema drugih e, pitanja, nemamo ništa po točkom razno. E, samo još trebam reći... Aha, izvolite gospođo Silvane. Hvala vam. Ja vas samo, ja vam samo želim poželiti sve najbolje na vašoj novoj dužnosti i veselim se radu s vama. Pod točkom razno ja želim spomenuti pitanje fantomskih brodova. Ne znam jeste li čuli za to, no na jugu Irske brod koji je dugačak gotovo 80 metara je došao do naše obale i taj je brod napušten, a i pluta Atlantikom već 18 mjeseci. Bilo je opasno, a taj je brod predstavlja opasnost za e, naftne platforme, plinske platforme, e, za ribare i ribarska plovila. Dakle, to je stvarno veliko, e, veliki brod. Sada je nasukan na irsku obalu, E, trenutačno se ocjenjuje okolišni rizik zato što na brodu ima dizela, a nalazi se, nasukao se u području gdje imamo jako puno zaštićenih područja za ptice i brojnih lokacija Natura 2000. Tako da moje pitanje za ovaj odbor je što možemo učiniti kako bismo izbjegli da ovakvi brodovi plutaju i da na kraju budu napušteni na oceanima što u EU možemo učiniti. Jer to je prijetnja ne samo ostalim brodarima, ne e, samo ribarima, već i životinjama. Zamislite da je došlo do nekakvog sudara. E, voljela bih da to stavimo na dnevni red i htjela bih čuti od komisije što mi u Europskom parlamentu možemo učiniti po tom pitanju. Hvala vam. fishing ship? To nije e, ribarsko plovilo, to je... Ne, to je motorno plovilo, Alta, e, to je teretni brod. Predlažem da to primimo na znanje. E, nisam se okrenuo komisiji, osim ako nam nemate nešto konkretno reći o tome, ali predlažem da Mislim da je to ipak e, vezano više uz e, odbor za promet, ali razumijem da je to važno i za ribolov ako utječe isto tako i na okoliš, odnosno na različite e, vrste. Pa ćemo vidjeti na koji način možemo reagirati bilo ovdje, bilo u odboru za promet. Vraćam se na prethodnu točku 24. drugi, 17 sati je rok za podnošenje amandmana. Kad je riječ o ovoj prethodnoj e, točki. Ali sada se opet vraćam na točku razno. Ako nema još dodatnih prijedloga, onda vam zahvaljujem. E, odradili smo cijeli dnevni red i sljedeći sastanak je 16.3. u ponedjeljak od 15 sati ćemo i sastanak koordinatora. Hvala prevoditeljima. Sastanak je završen.